Prva rasprava je situacija u Turskoj, odnosno e, s dužnosti izabranih i razrješavanje izabranih gradonačelnika. E, tijekom ove plane sjednice testiramo novi sustav koji će omogućiti zastupnicima da se elektronički registriraju za spontano javljanje za riječ kao i za plavu kartu. Već ste dobili e-mail sa informacijama koje se odnose na ovaj sustav. I pred sobom na stolovima imate i pisanu uputu o tome, tako da možete zatražiti riječ e, korištenjem ovih posebnih tipki na e, stroju za glasanje. A također Paralelno ćete također moći zatražiti riječ, naravno uobičajenim načinom, tako da podignete bijeli list papira ili se osobno obratite e, i dođete tajništvu ili podignete e, plavu kartu za proces plave karte. Dakle, ovo je elektronički sustav testirat će se tijekom ovih nekoliko rasprava danas, pa vas molim da sa sobom e, u svakom slučaju i u svakom trenu imate glasačku kartu. Sustav će se testirati također i tijekom ove rasprave koja kreće sada, a odnosi se na situaciju u Turskoj, odnosno razrješenje izabranih gradonačelnika, dvije i pol minute riječ dajem gospodinu Lagodinski u prvom od izvjestitelja. Izvolite. Uvaženi kolege i kolegice, ako vam mogu dati jedan savjet, e, odite jedan blok dalje u sjednicu e, Europskog suda za ljudska prava i poslušajte saslušanja ovdje. Tamo se ne radi o rezolucijama nego o ljudima i njihovoj slobodi. uče sam e, pogledao izravno u oči gospođa Demetaš koja se bori za slobodu svog muža. Danas se ne radi o gospodinu Demetašu nego o četiri gradonačelnika iz Turske koji su razriješeni ili iako su demokratski izabrani. Dakle, Adnan Zenčutu i e, Izrakiju, Adnan Turku i drugima, ali i o više od 400 drugih ljudi koji nemaju, koji su također bili uhićeni E, u ovom slučaju. Također o Čananu Kaftanđioklu, e, predsjednika CHP-a koji e, zbog tvita iz 2012. koji je zbog toga osuđen. Da, i danas u ovoj rezoluciji govori se o sigurnosti branitelja ljudskih prava, znači ljudi koji su se založili za druge i time ugrozili svoju slobodu i svoju sigurnost. Recimo Vezila Oka koji je upravo jučer osuđen zato što je vjeri zato što je kao e, branitelj e, uvrijedio sud. Zbog uvrede suda. No, u ovoj rezoluciji radi se o drugim stvarima. Radi se o našim odnosima između Europske unije i Turske. E, kako mi e, sebi predstavljamo ovu e, budućnost tog odnosa? Taj odnos je težak, ali ne smije se dogoditi da 20% svih zatvorenika u turskim zatvorima zbog sjede zbog terorizma bez potkrepljivanja tih optužbi. No, ta budućnost, budućnost mora ostati budućka, mora ostati e, otvorena i zbog toga moramo ostati u odnosima sa turskom e, vladom kako bi se e, mogli dalje boriti za ljudska prava. I znam da nisu svi tog mišljenja, no smatram da je važno da europska perspektiva se i dalje brani sa Turskom. Nova perspektiva također se mora e, e, graditi na zajedničkom temelju, a to je međusobno poštovanje, no e, isto tako poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. Upravo o tome radi se u ovoj rezoluciji. Hvala. Sljedeći govornik su izvjestitelji gospodin Madison kojeg ovdje u ovom trenutku ne vidim. Gospodin Sanče Zamor, minutu i pola, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, htio bih e, izraziti zadovoljstvo zbog činjenice što je bilo lako postići sporazum s drugim klubovima po ovoj rezoluciji. Jedan razlog razloga je taj što ljudska prava u ovoj zemlji su postala tako strašna da je teško iznaći izliku za ono što se čini. Nikome neće e, promaći da je turski e, kazneni sustav aparat koji se e, upravo kojima se služe oni na vlasti za potporu svoje vlasti. Te nakon E, upravo razrešenja, nakon slučaja razrešenja izabranih gradonačelnika koji su zamijenjeni e, osobama koje nisu bile izabrane. Znači ne govorimo o pravima na e, pravni proces i demokratski proces, nego doista o izabranim dužnosnicima koji su bili demokratski izabrani, ali su bili iz krive stranke i time nisu dobili niti pošteno suđenje, niti pravna jamstva. Čini se da je cijeli ovaj proces e, napravljen upravo kako bi se prijetilo drugim gradonačelnicima, na, primjer socijaldemokratskom gradonačelniku e, koji je dva put morao ići na izbore. Što se tiče, e, tiče p-a, to nije samo naše iskazivanje solidarnosti sa sestrinskom stankom, nego branimo demokraciju u Turskoj bez obzira o kojoj se stranci rade, radi. Jer ovdje vidimo jasnu želju vlade da potisne e, da potiskuje slobodu populacije. Jer ono što se događa u e, zemlji trenutno ne daje nikakvu povod za nikakvu nadu. Zahvaljujem. minutu i pola, gospođa Alsa Hlani. E, hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Želim za početak e, zahvaliti svim klubovima i predstavnicima na dobroj suradnji i plodnim pregovorima o ovoj rezoluciji e, u odnosu na ono što se upravo događa. Ova rezolucija ne govori samo o činjenici da je lokalni predstavnik CHP koji je dobio izbor za gradonačelnika eh, na izboru za gradonačelnika je osuđen na eh, devet godina u zatvoru zbog eh, onoga što je objavio u jednom tweetu. nego radi se i o gradonačelnicima u drugim gradovima. Naime, ova rezolucija govori o zabrinutosti Europskog parlamenta o širem i kompleksnijem problemu, problema s kojima se suočava demokracija u Turskoj. Progon boraca za ljudska prava, zlouporaba moći, zlouporaba zakonodavstva protiv terorizma. Turska je važna zemlja za Europsku uniju, no također će predstavljati veliki izazov vanjskoj politici Europske unije. Nadam se da nam neće trebati e, puno e, takvih rezolucija o Turskoj u buduće, no moj klub je spreman vraćati ovo pitanje na dnevni red kad dođe do zlouporabe ljudskih prava i kada načele vladavine prava i demokracije e, budu prekršena. Nadam se da ćemo svi glasati za ovu rezoluciju i nadam se da ćemo izraziti potporu za demokratski razvoj i demokratske snage u Turskoj. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Demirel, dvije minute. Predsjedniče, dame i gospodo, doista su održani e, e, lokalni izbori u Turskoj, građani su odlučili, ali što se dogodilo i zabrani gradonačelnici nisu mogli nastupiti na dužnost općine su e, došle pod pritisak i e, postavljena im je e, prisilna uprava, odnosno gradonačelnici. Protiv toga moramo dići glas, a osim toga glava vlada AKP-a također pritišće sve pripadnike p-a Istanbul koji zbog bilo čega koriste bilo kakav E, izliku za e, njihovo zatvaranje, recimo deset godina gotovo zatvora zbog jednog tvita. A e, u Turskoj je velika, veliki broj upravo protivnika vlade koji su završili po zatvorima zbog svoje političke nepodobnosti i naravno kao i slučaj Demetaš i sve su to stvari s kojima sam solidarna. Erdogan to trenutno ne radi iz pozicije moći, nego upravo zbog toga što je osjeća da je slab i na općinskim izborima vidio je da je izgubio, opozicija se konsolidirala protiv njega i bojao se da će se u Turskoj nešto promijeniti. No ne radi se samo o pitanju vladavine prava, nego i slobode mišljenja i slobode tiska koji su ugroženi u Turskoj. No ima još puno drugog toga. Jeste li znali, na primjer, da je Turska jedna od zemalja sa najviše ubojstva žena i znadete da li da u Turskoj raste E, broj e, silovanja djece u vjerskim ustanovama, da e, svakodnevno umiru radnice u industrijskim nesrećama, također pritisak je na sindikate i zabranjuje se udruživanje u radu i to su sve pitanja kojima treba obratiti pozornost. Turska prolazi kroz krizu i gospodarsku i političku krizu, a te se krize međusobno potiču. I mogu samo reći populaciji da sve loše, a Erdogan želi samo zadržati vlast, pa e, pozivam vas da više pozornosti obratimo Turskoj u sljedećim godinama. E, no, e, također moramo promijeniti vlastitu politiku i moramo pogledati i e, pakt e, o izbjeglicama e, jer ćemo morati prihvatiti i više izbjeglica koji tamo neće više moći jednostavno živjeti. Gospođa Šojdrova, izvolite. Zahvaljujem uvaženi kolege. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom izvješću zajedno. Zajedno pokazujemo da podupiramo demokratske snage u Turskoj i da nam je stalo do ljudskih i političkih prava. Sadašnje stave vlade e, pre prekoračuje sve granice, posebice što se Kurda tiče. Situacija Kurda je e, već dugo teška, no ono što se sada događa doista zahtjeva djelovanje. Naši pozivi turskoj vladi da se ne mogu na ovaj način e, ponašati kao članica e, Vijeća Europe i NATO. PKK smatra se terorističkom organizacijom i od strane Europske unije, no to ne znači da Turska može e, primjenjivati načelo kolektivne krivnje prema svim političarima u Turskoj. To može voditi u genocid. Za to treba pronaći rješenje e, za neko, e, za suživot sa e, kurdima. Mi smo spomenuli imena gradonačelnika koji su razriješeni i zamijenjeni pogodnim gradonačelnima. No ne radi samo o Turcima i HDP-u, nego vlada pritišće i druge e, političke protivnike. No, Erdogan e, mora postati svjestan da u demokraciji i opozicija može pobijediti i da e, i opozicija ima prava, ima prava provoditi i izvesti svoj mandat do kraja. No nije ovo poziv samo za poziv za poštivanje turskih prava. Ne, postoji turski konzulat e, koji se planira u Europskoj uniji i prema vijeću e, Europe, no ako ne uspijemo zaštititi ljudska prava u Turskoj, onda je i ova zgrada i zgrada Vijeća Europe izgrađena u zalud. Hvala sada u ime e, klubova gospodin Kristoforu za pučane EPP. Zahvaljujem. E, mislim da je tijekom posljednjih tu godina nasilje i gaženje ljudskih prava u, u Turskoj postaje pravilom, a ja sam među onima koji smatraju da je ovo pitanje samo posljednja epizoda u cijelom nizu epizoda koje su e, pretvorili Tursku e, u E, jednu u zemlju koja sada ovo negativnu atmosferu e, izvozi u okolne zemlje. Ja sam osobno vidio e, strogo lice imperialističke Turske tijekom posljednjih 40 godina na Cipru. Dakle, trebamo učiniti više od samo još jedne rezolucije, a ako to želimo učiniti, moramo dići glas, ali i poduzeti neke konkretne mjere. Moramo imati nultu e, toleranciju prema takvom ponašanju u Turskoj. Europska unija poduzela je konkretne mjere prema e, drugim zemljama i u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Pa što se Turske tiče, također ne bismo smjeli oklijevati. E, vjerujem da nitko od nas ne bi prihvatio ono što se događa u moje zemlji. Niti takva kršenja ljudskih prava. Stoga trebamo zamrznuti predpristupne sredstva za Tursku. Niti jedan euro potpore ne smije ići takvoj zemlji. Ne smijemo davati potporu onima koji su uzroci ovakve situacije u i izvan Turske. Rezolucijom se neće ništa postići. Neće naškoditi nimalo eh, Erdoganu, no Erdogan eh, u velikoj mjeri ovisi o Europskoj uniji, usprkos njegovim prijetnjama i onome što čini eh, na Cipru i u Famkosi. Trebate ipak biti svjesni jedne stvari. Turska puno više ovisi o Europskoj uniji te posebice o potencijalnom zamrzavanju sredstava. Tako da je to jedna stvar koja, e, koja se treba konkretno i može konkretno učiniti. Hvala za klub SID, e e, gospođa Santos. Hvala, predsjedniče. Rastući napadi turske vlade protiv opoz političke opozicije i slobode govora i tiska medija tema je sve veće zabrinutosti tijekom godina. Progon e, lokalnih izabranih e, predstavnika, odnosno gradonačelnika, pokušaj je da se e, ponište izborni rezultati od 31. ožujka i doveli su do zamjene gradonačelnika koji su dobili apsolutnu većinu na izborima, a koji su sada zamijenili podobnim neizabranim upraviteljima. E, postoje pretnje koje sada e, upućene i drugim gradonačelnicima, ali to treba doista, e, tu treba povući crtu i ne, bismo smjeli tolerirati prekoračivanje ove crte. Osuda Kafna Čeoklo je naravno jasna, jasan iskaz toga i mi na to moramo E, reagirati sa jasnom indignacijom. Teroristički zakoni ne smiju se koristiti zakonodavstvo ne smiju se koristiti da bi se ušutkala kritika vlasti i onih koji su na vlasti. Europska e, unija ne smije prihvatiti e, ovaj pokušaj da se ušutkaju glasovi koji su za promjenu u Turskoj. Hvala za Renew Europe, jednu minutu gospođa Strugariju. Nakon 17 e, godina na vlasti temelji Erdoganovog e, režima se tresu. Izbori u lipnju bili su jasan znak, izgubio je kontrolu 7 od 10 najvećih okruga u Turskoj a i osuđujući vođe opozicije na deset godina u zatvoru zbog uvrede e, sudu je samo čista osveta kao i maltretiranje naroda koji je slobodno izrazio svoje mišljenje na, internetu ili također isto e, tiska. E, Erdogan prezire ljudska prava i demokratska načela i prava svojih političkih protivnika. Dakle, ovi gradonačelnici su, e, su zbog toga upravo uklonjeni i razriješeni. Tako će trebamo zaustaviti ovu hipokriziju i e, stvoriti poveznicu s financiranjem za, e, sa poštivanjem ljudskih i demokratskih prava. Hvala lijepo. Zastupnica Kunke ima riječ. Hvala vam. Europska unija i mi izabrani zastupnici Europskog parlamenta moramo reći istinu. Ono što se već e, godinama i mjesecima odvija u Turskoj predstavlja zločin protiv ljudskih prava i međunarodnih sporazuma. Na stotine demokratski izabranih gradonačelnika, političara, studenata, sveučilišnih profesora i aktivista koji su iskoristili svoje demokratsko pravo izražavanja uhičeni su i optuženi za teroristička djela te su optuženi za to da su neprijatelji Turske. Mi bismo htjeli potaknuti turske vlasti da smjesta puste na slobodu one koji su u pritvoru te da ih oslobode svih optužbi. Podsjećamo vas da vas promatramo, mi vidimo što radite i mi ćemo se nastaviti tome protiviti. Povijest nas je naučila da drugog izbora nemamo. Hvala. U ime kluba zastupnika ID, zastupnik Zimnijuk ima riječ. Dame i gospodo, u Turskoj se ponovno zaoštrava situacija, Erdogan e, agira ponovno i djeluje kao apsolutni vladar i prijeti Europskoj uniji s novim valom migranata E, i e, također sve više postrožuje postupanje prema opoziciji e, i završava situaciju sa kurdima i također sada razrešuje i izabrane, demokratski izabrane gradonačelnike, a kao službeni razlog navodi potporu PKK-u, a žestoka kritika opozicije, bivšeg e, predsjednik Davutoglu, i Gula jasno pokazuju e, e, kakav je karakter tih navodnih obrazloženja. Ovakvo nedemokratsko ponašanje i prijetnje ne smije se samo riječima osuđivati, nego i konačno izvući konkretne posljedice. Stoga pozivam Europsku uniju da se prekinu bilo kakve daljnji pregovori o e, pristupu sa Turskom jednom i za da Turska ne pripada Europi. Hvala lijepo. Zastupnik Zahradil ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Od 2004. godine ja sam 15 e, godina bio član odbora za proširenje Europske unije. Ove godine po prvi puta nisam član ovog odbora za Tursku, budući da mislim da smo doista došli do kraja ovog procesa i to kažem kao osoba koja je tradicionalno podržavala Tursku. Morao sam promijeniti mišljenje, a Jedan od razloga za to upravo je situacija nakon neuspjelog državnog udara u Turskoj i nakon čistki u vojsci, državnoj upravi, na sveučilištima i u medijima. Represija je doista dosegla do sada neviđene razmjere. I danas vidimo kako režim e, napada e, demokratski izabrane političare na lokalnoj razini, što je da kako za nas neprihvatljivo. Smatram da trebamo biti fer prema Turskoj, trebamo se prestati igrati skrivača i reći im da u ovim okolnostima Turska ne može postati članicom Europske unije i to treba jasno i glasno reći. Hvala vam. Zastupnik Vilumsen, na jednu minutu. Tusind tak, formand. Kære kollegaer, Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Situacija u Turskoj je neprihvatljiva. Demokratski izabrani kurdski građana, gradonačelnici su smijenjeni. I gospodin Demirtas je također u zatvoru. On je prokurdski političar, a jedini njegov zločin je što je koristio svoje pravo na slobodu izražavanja i drugi parlamentarci i gradonačelnici su u zatvoru. Dame i gospodo, ovakva represija koja se provodi u Turskoj mora imati svoje posljedice. Erdoganove aktivnosti ne, ne mogu biti prihvatljive. Mi moramo reagirati, drage kolege. Europska unija šalje milijarde eura Turskoj. Trebamo s time stati dok se ne osiguraju ljudska prava. To zaslužuju turski građani i demokratska oporba u Turskoj i to je ono što zaslužuju europski porezni obveznici. Hvala vam lijepo. Time smo završili sa klubovima zastupnika i sada riječ ima zastupnica Rizmog. Hvala vam. I zahvaljujem 450.322 birača iz istočnog Midlandsa koji su dali svoje povjerenje stranci Brexit. Današnja takozvana rasprava tiče se stanja demokracije na jugu istoku Turske kurskim područjima, da kako to nas sve brine i brine nas da se ovdje dovodi u pitanje demokracija u našem susjedstvu. Zato je neobično da Europska unija još uvijek nije u potpunosti eliminirala mogućnost e, pristupanja Turske navodno demokratskoj uniji. Da kako najveće licemjerje je da se traži za od, u zemljama poput Turske da se provodi demokracija, a ne poštuju se e, želje birača u državama članicama. Jučer su zastupnici iz manje uspješnih britanskih stranaka zatražili da se dodatno odgodi Brexit. Oni ne žele dobro britanskom narodu. Žalosno je kada za članovi ove federacije daju lekcije Turskoj, a istovremeno su spremni izdati demokratski mandat u vlastitim državama članicama. Hvala lijepo na dvije minute riječ ima zastupnik Sokol. Hvala, hvala gospodine potpredsjedniče. Svi znamo da je Turska izuzetno važan susjed Europskoj uniji osim pitanja gospodarske razmjene pitanja migracija o kojima smo sve e, dosta već čuli također je izuzetno važan i utjecaj turske na područje e, jugoistočne europe pogotovo bosne i hercegovine. turska već godinama projicira svoj utjecaj u bosni i hercegovini

Gospodine predsjedavajući, Turska je doista za nas vrlo važan susjed u političkom i u gospodarskom smislu, kao i što se tiče odnosa s našim građanima. Prije tjedan dana sam bio u Turskoj i tamo sam se susreo sa ljudima koji su bili optimistični i iskazali su svoju vjeru u budućnosti i smatraju da se putem e, izbora mogu ostvariti demokratske promjene. Međutim, također su iskazali svoju zabrinutost zbog djelovanja središnje vlasti naspram e, demokratski izabranih gradonačelnika. Turska je podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Ona je također članica Vijeća Europe Nadalje, to je zemlja koja je se obvezala da će se pridržavati demokratskih načela. Mi ne možemo prihvatiti ono što se sada događa u Turskoj. Dakle, ta smjena demokratski izabranih gradonačelnika. E, mislim da ćemo ovom rezolucijom uputiti snažnu poruku Turskoj i njezinim građanima, a poruka je da podržavamo demokratske procese i u Turskoj. Hvala, gospodin Gueta. Imam dva pitanja za vas. Dragi kolege, zašto e, se ta razina represije ne smanjuje u Turskoj. Zašto je Erdogan sada smijenio gradonačelnike, čija je jedina krivica što su Kurdi? Mislim da je to nešto što nam se na prvi pogled čini neshvatljivim. Međutim, u Turskoj se ponovno javlja nada kao što su spomenuli kolege u Ankari, oni su tamo izabrana oporba, a u Istanbulu je također izabran jedan kemalist. E, društveno nezadovoljstvo raste i e, tri najveća dužnosnika iz njegove stranke su zatvorili vrata i stvorili su jednu novu političku formaciju. Gospodin Erdogan je zabrinut i zato sve e, jače udara i iz tog razloga naš parlament treba i dalje stati u obranu demokratskih snaga u toj zemlji. Hvala vam. Hvala. Zastupnik Alfons ima riječ na jednu minutu. Da, hvala vam, potpredsjedniče. Hitna rezolucija o stanju u Turskoj o kojoj raspravljamo motivirana je novim teškim napadima na demokraciju od strane predsjednika Erdogana. Arbitrarna smjena gradonačelnika u Kurdistanu zbog njihove političke orijentacije je doista nešto što nas duboko šokira i trebamo na to odlučno reagirati. Naša rezolucija će dati nadu onima koji se u Turskoj bore za demokraciju. Međutim, naš parlament isto tako treba biti svjestan da ove činjenice imaju dobro definiran politički okvir, a to je borba kurdskog naroda za priznavanje njihovih povijesnih prava. Antidemokratski zaokret Turske sve više nas brine Razgovara se također o budućnosti Kurdistana koji doista želi e, stvarnu političku autonomiju. Taj dijalog je neophodan ukoliko se sutra želi izgraditi trajna demokracija u Turskoj, a Europa mora e, doprinijeti e, da se to uspostavi. Hvala. Gospodin Lancini. Hvala. Ne smijemo prešutiti posljednju čistku koju je proveo Erdogan, a to se sada tiče gradonačelnika tri najvažnija kurska grada koji su izabrani velikom većinom. Ti su gradonačelnici sumarno optuženi da su povezani sa oružanim skupinama PKK i oni su smijenjeni i zamijenili su ih guverneri koji su u dogovoru sa središnjom vlašću. Ja e, poznajem to područje i znam koliko građani imaju povjerenja u te gradonačelnike. Dakle, razočaran sam time što Erdogan još uvijek misli da može nekažnjeno gaziti volju naroda. Europska unija putem predsjednice komisije i visokog predstavnika za vanjsku politiku mora konkretno reagirati na jednog vođu koji stalno prijeti zavadu, guši temeljne slobode naroda i podhranjuje najgori radikalni islamizam. S obzirom da nije došlo do napretka u pridruženju Turske Europskoj uniji i da je još otvoreno pitanje Sjevernog Cipra, moramo ako želimo biti u skladu sa načelima demokracije i slobode na kojima se temelji Europska unija, dakle taj proces se mora proglasiti zaključenim i odbačenim. Hvala. Izvolite, imate riječ na jednu minutu. Dragi kolege, kada god se spominje Turska, jedno ime mi pada na pamet, s jedne strane, predsjednik Erdogan je prihvatio 4 milijuna izbjeglica, s druge strane, tu su i trgovinski odnosi Turske i Europske unije. Prijeti se europskim građanima. Oprostite. Morat ćete krenuti od početka, budući da nemamo prijevod na talijanski jezik. Ponovno ću vam dati riječ. Krećemo od početka. Sada je sve u redu. Možete, gospodine Jorju. Potpredsjedniče, dame i gospodo, svaki puta kada govorimo o Turskoj imam u glavi jednu sliku. Gospodin Erdogan kako u jednoj ruci drži 4 milijuna izbjeglica, a s druge strane trgovinske odnose Turske i Europske unije i kako maše njima europskim čelnicima, europskim čelnicima koji su na koljenima. Dokle god se ne promijeni ta slika, Turska će biti sve više autoritarna, oni neće poštivati demokraciju, smjenjivat će gradonačelnike, pa čak i premijere nastavit će prijetiti i Turcima i Kurdima. Gospođa von der Leyen i ostali čelnici Europske unije, molim vas promijenite tu sliku kako bi se zaustavila ova sramotna situacija. Hvala, gospodin Lagos, na jednu minutu. Hvala, μέσα Hvala lijepo. Ovdje se u ovome domu mnogo govori o demokratskoj osjetljivosti i mislim da s pravom govorite o Turskoj. Međutim, želio bih reći nekoliko riječi kao osoba koja je osobno ima osobno iskustvo o tome. Ja sam izabran kao grčki zastupnik, međutim prije nekoliko godina je prije mene pokrenut jedan protuzakoniti postupak protiv mene i još pet zastupnika iz moje stranke. Mi smo 18 mjeseci bili u pritvoru i to nezakonito na putak nekadašnjeg premijera i mislim da se to može dokazati, postoje dokazi o tome. tako da se zapravo krše i prava zastupnika. Što se tiče Turske, da kako da Tursku treba kazniti, oni nikada nisu niti će biti članica Europske unije. Ne radi se ovdje samo o Erdoganu, nego općenito o Turskoj. E, oni naprosto ne poštuju nikakva, nikakve zakone niti konvencije. Zastupnik Janis. Smjena trojizabranih e, gradonačelnika. Kršenje je samih demokratskih načela. Nakon neuspjelog državnog udara 2016. godine Turska sve više zaokreće u smjeru autoritarnog režima i to više nema nikakve veze sa europskim vrijednostima. U Turskoj se ne poštuju ni vladavina prava, ni demokracija. Oni ne poštuju dobrosusjedske odnose, pa čak niti teritorijalna prava susjednih zemalja poput e, Grčke, niti e, isključivi e, gospodarski pojas. Mi želimo demokratsku Tursku u Europi, ali ne želimo Tursku koja će prijetiti Europskoj uniji koja neće poštivati, tako da ovom današnjom rezolucijom osuđujemo još jedan nedemokratski potez predsjednika Erdoana. Hvala, riječ ima zastupnik i, zastupnik i Inšer na jednu minutu. Jučer sam e, bila na saslušanju o de, gospodinu Demitašu, bivšem predsjedniku PKK, ovdje na sudu za ljudska prava. Već je više puta rečeno da je došlo do e, različitih kršenja ljudskih prava čak i ovdje u Europskoj uniji. Prema jednom neovisnom udruženju novinara, Turska je na prvom mjestu u svijetu po broju zatvorenih novinara a sada su razriješeni dužnosti, dužnosti tri gradonačelnika i to tek nekoliko mjeseci nakon izbora. Evo ja sam upravo sada dobila jednu SMS poruku prema kojoj u istoj regiji je razriješeno dužnosti još četiri gradonačelnika i kao i drugi optuženi su za terorizam iako su se zalagali svi od reda za demokraciju i za slobodu sviju u zemlji. Mi moramo se založiti za demokraciju svugdje u svijetu. Svi politički zatvorenici i zatvorenici po moraju biti oslobođeni. Gospodin Buhajt statt diese gespräche endlich abzubrechen. E, upravo u, sada kada razmišljamo o e, sporazumu o migracijama i izbjeglicama sa e, Erdoganom koji smo sklopili zato što nismo bili sigurni kako ćemo osigurati našu granicu. No ako i pitanje je koliko je doprinjao taj sporazum stvarnom smanjenju migracija i ovih 6 milijardi eura jest isplaćeno, a situacija jest kakva jest. A ono što sada vidimo e, je što se događa sa gradonačelnicima u Turskoj. E, nekima se prijeti, a Europska unija se e, jednostavno daje voditi za nos od strane Erdogana. Želimo jasnoću i neprihvaćanje Turske u Europsku uniju. Treba odmah prekinuti E, pregovore o pristupanju i stvoriti treba jasne i e, nedvosmislene odnose sa Turskom po ovom pitanju. Hvala na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Raspravljamo o ovoj zabrinjavajućoj situaciji, no ja bih htio ukazati na dvoličnost Europske unije kada je riječ o demokraciji. Lokalni izbori su se u Turskoj početkom ove godine održali zbog e, i usred čega je oporbena stranka pobjedila u Istanbulu. Na jednom ključnom sastanku stranke gospodin Erdogan je rekao da će Turska riješiti svoje probleme u okviru demokracije i prava. A e, naš Ljiva Hofštad je rekao da je ovo doista strašna odluka i da Turska klizi prema diktaturi, a pod takvim vodstvom e, nemogući se pregovori o pristupanju. Dakle, e, s jedne strane, glavni koordinator za Brexit Europske unije kaže da e, ne smije, pristupiti zbog prokretanja rezultata izbora, a s druge strane prisustuje konferenciji liberal liberalnih demokrata kojim se želi preokrenuti rezultate izbora u Turskoj. Hvala. Gospođa Skitedal ima riječ na dvije minute. Hvala. Teoretski govoreći, postoje brojni razlozi za pokazivanje srpljenja prema Turskoj, to je bivša zemlja kandidat i igrala je važnu ulogu u krizi imigracija koja je predstavljala izazov za naše zemlje članice. No ipak e, dolazi se do trenutka kada to strpljenje istječe. Mnogi od nas e, žele da demokratske institucije u Turskoj budu stabilnije. Nakon puča 2016. godine situacija je postala sve neodrživijom. Erdoganova stranka ne pokazuje namjeru za promjenama. Živimo u vremenima kada postoji opasnost da se ne predaje previše važnosti stalno ponavljajućim vijestima iz određene zemlje a ove vijesti o razgrađivanju demokratskih institucija i o zatvaranju onih koji drugačije misle, bojim se da ne zaslužuju i ne pribavljaju dovoljno pažnje u trenutima kada u medijima stalno vidimo slične vijesti i poruke. Razrješenje gradonačelnika koji su izabrani 31. ožujka je samo najnoviji primjer toga kako Erdogan istražuje granice našeg strpljenja i to ne smije proći nezamijećeno. Turska nije bilo koja treća zemlja, nego je zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji i stoga mora postojati granica toga koliko se može udaljiti od demokratskih načela, a ipak e, jedno smatrati da se ta zemlja približava članstvu u Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Benifej na jednu minutu. Hvala. Nažalost, Erdogan nas je navikao na vrlo ružne poteze poput razrješenja demokratski zabranih gradonačelnika tamo gdje mu rezultati ne odgovaraju, a tim više što su to gradonačelnici koji su prokurski nastrojeni u jugoistoku Turske. Dakle, on pokazuje da je za njega glas građana samo privid demokracije koje više nema. Kako možemo nazvati demokraciju situaciju u kojoj vođa oporbe Selahatin Demirtaš je u zatvoru gotovo tri godine iz političkih razloga, a da se ne dopuštaju nikakve posjete njemu, pa čak niti europskih zastupnika koje su to pokušali 2016. godine. Iz toga i niza razloga u radu na financijskim instrumentima Europske unije dali smo jasnu poruku Ankari, dakle povukli smo europska sredstva upravo u područjima gdje je došlo do razrješenja gradonačelnika i srezali smo sredstva namijenjena zemlji kandidatu i preusmjerili smo ih u civilno društvo koje se stalno bori za temeljne slobode i prava. Dakle, Erdogan to mora shvatiti, mi ćemo se stalno protiviti njegove autoritarnosti i tražit ćemo stalnu promjenu, a e, nećemo okrenuti turskom narodu leđa. Hvala, gospođa Bizoto ima riječ. Hvala. Kao što nas povijest uči, Turska nikad nije bila, nije, niti će ikad biti Europa. Turska ima 80 milijuna muslimanskih stanovnika i tamo demokracija, sloboda i ljudska prava se stalno gaze od strane Erdoganove diktature. U ovih proteklih nekoliko godina Europa je poklonila milijarde eura Turskoj koja se protivi europskoj demokraciji i koja je u suprotnosti sa našim vrijednostima i našim slobodama. U više navrata Erdogan je zaprijetio da će donijeti vjerski rat u naše zemlje i u naše gradove. Poštovani kolege, vrijeme je da prestanemo sa ovom političkom ispravnošću. Moramo jasno i glasno reći da Europska unija mora odmah prekinuti i to za uvijek pregovore o pristupanju Turske Europskoj uniji. Hvala. E, gospodin Furlas e, ima dvije minute. Hvala. Danas su mnogi kolege izvukli razne zaključke, ali mislim da je sada stigao trenutak da povučemo određene poteze, jer će samo to Turska shvatiti. Kao zastupnik s Cipra, Moram reći da mi je dosta ovih praznih riječi i praznih obećanja Turske. Europska unija ima dužnost poduzeti mjere jer je to jedino što Erdogan razumije. Moramo djelovati jer je pravi trenutak za to. Žrtva ove politike o kojoj razgovaramo je i moja zemlja. Evo, u ovim trenucima Turska krši međunarodno pravo i raspoređuje protupravno svoje flote. To postupanje Turske nije prihvatljivo i ne može biti prihvatljivo nikome. Dakle, tražim da se poduzmu mjere koje će Erdoganov režim doista i osjetiti. Moramo poslati jasnu poruku Turskoj bilo kakav ilegalni postupak ima svoju cijenu. Tražimo suradnju i mir od Turske. Dakle, moramo poduzeti odlučne mjere kako bismo se suprotstavili ovakvim potezima, piratskim potezima Turske. Hvala. E, riječ ima gospodin Kostas Mavrides. Hvala. Razrješenje trojice gradonačelnika postavlja pitanje na koje moramo svi dati odgovor. Je li današnja Turska demokratska zemlja? Bez obzira na to što mislili o tome, Europski sud za ljudska prava je dao jučer odgovor na to pitanje i to u mišljenju povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe, odnosno povjerenica. Ona je ustanovila da e, u Turskoj pravosuđe ne funkcionira. Pitanje je sljedeće. Može li postojati pravda koja je u službi vlasti, a istovremeno zemlju u kojoj se to događa možemo li nazivati demokracijom? Erdogan se služi pravosuđem u svoje svrhe i to je isti režim koji je prisutan u Bugarskoj, u Bosni i u mojoj zemlji, u sjevernom okupiranom dijelu Cipra, koji se pokušava islamizirati na to na brutalan način. Pitanje je sljedeće, hoćemo li samo donijeti još jednu rezoluciju ili ćemo konačno nešto poduzeti? Hvala potpredsjedniče. Nedavno je predsjednik Erdogan zaprijetio da će dopustiti novi priljev migranata u Europi ukoliko ne dobije dodatna sredstva. Mislim da ovdje plaćamo cijenu što smo delegirali drugima svoju zadaću da zaštitimo granicu. Predsjednik Erdogan koji sebe doživljava kao nasljednika e, Otomanskog carstva smatra da im je on e, se tu protivi Grčkoj i Cipru i kao što smo čuli u vječnici, neće ga se. On instrumentalizira tursku dijasporu u našim zemljama, Europska unija od toga okreće glavu. Mislim da su ovakvi odnosi s Turskom, e, da govore mnogo. Mi smo e, uništili svoju zaštitu na granicama i dopustili smo da budemo e, da nam dođe priljev migranata koji se sada koristi kao kao jedno oružje. Hvala riječima zastupnik Papadakis. Hvala. Opet e, ista stara priča, Turska gazi ljudska prava i europske vrijednosti. A mi u Europi govorimo o teoretskim rezolucijama koje nemaju nikako značenje i koje su posljedice takvih politika. Izvršnom odlukom e, se razriješuju gradonačelnici uz uobičajene optužbe na njihov račun da su bliski terorističkim skupinama. Također gospodin Demirtas, e, vođa oporbe, je već tri godine u zatvoru, a zatvaraju se i novinari. Dakle, Erdogan eh, prodire u isključivo gospodarsku zonu jedne europske zemlje članice. Dakle, dosta je. Hvala. gospodin Majorino ima riječ. Hvala. Iz ove rasprave očito je da Turska skreće u autoritarne vode. Razrišenje trojice gradonačelnika je samo najnoviji primjer ove bitke koju turska vlast vodi protiv e, najbitnijih e, izvora unutarnje oporbe, dakle akademici, pravnici, članovi parlamenta, članovi lokalne vlasti i mnogi građani islamske vjeroispovijesti. To su sve protivni glasovi Erdoganu. Ono što ostaje od ove važne zemlje proživljava jednu demokratsku i građansku krizu koja zabrinjava, a to zabrinjava i s obzirom na geopolitičku ulogu koju Turska igra na međunarodnoj razini. I to je kriza koju diplomacija ne može zanemariti. Dakle, u takvim okolnostima moramo se opitati je li moguće još uvijek prepuštati Turskoj de facto upravljanje jednim e, dijelom e, situacije s izbjeglicama, a da se pri tome ne osigura humanost i poštivanje ljudskih prava. Hvala. Riječ ima gospodin Džambatski. Na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 predsjednik Erdogan diktator, međutim mi smo ovdje u vječnici konačno ustanovili da on krši ljudska prava. Mislim da je to izuzetna politička gesta, želim na tome čestitati. Kao što kaže bugarska izreka bolje ikad nego nikad, da on je diktator, e, zbog njega su novinari završili u zatvoru i mi mu dajemo milijarde kako bi on nastavio sa svojim aktivnostima. Te milijarde eura E, su novac europskih poreznih obveznika. Daću vam još jedan primjer. Trenutno se, e, trenutno jedan e, njemački koncern vodi pregovore, a Turska istovremeno ne poštuje ekološke norme, zagađuje zrak, a Europska unija će ponovno dati milijarde eura Turskoj. Mislim da je to neprihvatljivo i da je to licemjerje. Hvala. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Četvero ljudi se javilo za riječ. Gospodin Polčak, minutu, izvolite. Molim vas da se držite vremena. Zahvaljujem na riječi. Ja također želim osuditi ovo ponašanje, odnosno ovo razrešenje izabranih gradonačelnika i priključujem se kolegama e, u osuđivanju temeljnih ljudskih prava u Turskoj, iako je Turska potpisala konvenciju o ljudskim pravima i slobodama kao e, članica Vijeća Europe. No, umjesto da poštuje temeljna ljudska prava, ono što sada vidimo su lažne optužbe e, suđenja i presude i kršenja najtemeljitih ljudskih prava, a ne samo onih o kojima sam govorila kao što, govorio kao što je pravo izražavanja i sloboda izražavanja i pravo na pošteno suđenje, nego i pravo na samoupravljanje, što je također obveza koja proizlazi iz članstva Vijeća Europe. Vijeće Europe ima ograničena alate, ali mi imamo neke alate i trebamo jačati pritisak. Zahvaljujem, gospođa Vard. Ovo razrješenje izabranih gradonačelnika nastavlja se na prethodne godine upravljanja izaslanim e, predstavnicima vlasti u kurdskim e, dijelovima zemlje. Od izbora, e, od izbora u svibnju te su se okruzi pokušavali vratiti u normalno funkcioniranje, otplatiti dugove, isplatiti Eh, eh, radnike i tako dalje. Ja sam ponosna što sam prijateljica HDP-a. Bila sam ondje više puta i žao mi je bilo što sam ne vidjela militarizaciju grada i eh, cijeli grad je sada okružen žicom i vojnim barakama i samo pomislim da je to moj grad i da ja pokušavam recimo samo platiti svoj porez, bila bih zapravo zapanjena. E, upravo zato se e, sada e, priključujemo projektu sa uklonjenim gradonačelnicima. A, a oni su rekli da osjećaju ipak da im je lakše kada čuju glasove solidarnosti koji dolaze preko granice. Zahvaljujem. Gracias, presidente. La alcaldía de Diyarbakir, Van y Mardin han sido intervenidas por el gobierno. Gospodin Pineda, zahvaljujem. Gradonačelnici e, ovih e, turskih gradova e, smijenjeni su, a niz kritičara vlasti i gradonačelnike disidente završilo je u zatvoru i to uglavnom uz šutnju Europske unije kako bismo i dalje mogli štititi svoje granice šaljući milijarde Erdoganu i nastavljajući pregovore sa Turskom. I još nešto moram e, dodati. Europska unija jednostavno odvraća pogled kada ova vlada napada PKK i prava e, većine. To je jednostavno e, neprihvatljivo da i dalje imamo odnose s Turskom i da pregovaramo i moramo zamrznuti pregovore dok ne počnu E, poštivati ljudska prava i pustiti političke zatvorenike. Sve dok Europskoj uniji ekonomski interesi i ksenofobična migracijska politika bude iznad interesa e, Turaka i Kurda, nije jedan parlament nije institucija e, ne smije Erdoganu <laughs> niti će moći Erdoganu dijeliti lekcije iz demokracije. Hvala, ovime smo završili postupak slobodnog javljanja za riječ. E, vidim da su gotovo e, svi e, govornici danas bili istog mišljenja, pa evo dajem vam sada gospođo Tyson. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici. Zahvaljujem na ovoj raspravi koja dolazi u pravi trenutak i nažalost pokazuje da ranije izražene zabrinutosti i u ovoj dvorani o kršenju vladavine prava u Turskoj su opravdani. Izbori, izbori u Turskoj u ožujku i svibnju e, pokazali su da Turska može biti ponosna na sebe, na osiguranje demokracije e, nije samo izlazak na izbore na dan izbora, nego zahtjeva i političko okruženje sa slobodom izražavanja, poštivanjem pluralnosti i ključno je da izabrani predstavnici mogu E, provoditi svoj politički mandat slobodno i bez straha od represije ili zatvora. Nakon e, izbora u Ožujku vidjeli smo e, da su izabrani gradonačelnici proglašeni ne, nepoželjnima da i neprikladnima da vrše dužnost. Kao što su rekli gospođa Mogherini povjerenik Hantop to izborni proces i onemogućava da volja naroda dođe do izražaja. E, poštivanje e, demokratskog izbora se došlo do izražaja nakon razrješavanja izabranih gradonačelnika koji su u tri okruga koji su e, zamijenjeni podobnim državnim dužnosnicima što znatno šteti demokraciji. Turska mora povući mjere koje sprečavaju razvoj lokalne demokracije, to je jasno proizlazi iz preporuke Komisije iz Venecije i turskih obveza kao članice Vijeća Europe. Kao što smo više puta rekli turskim vlastima, svjesni smo e, sigurnosnih izazova u Turskoj i pravo na borbu protiv terorizma. No ti sigurnosni izazovi ne opravdavaju E, razrješenje iz političkih e, razloga i ovakvu primjenu antiterorističkog zakonodavstva. Nažalost, negativni razvoj u vladavini prava nisu ograničeni samo na nedavne lokalne izbore, nego još veliki broj e, novinara, pisaca, akademika, političara i branitelja ljudskih prava sjedi u zatvoru u Turskoj, na primjer Ozman Kavala, koji je zatvoren sada već gotovo dvije godine ili Selatin Demirtaš e, koji je jučer e, bio saslušan pred e, sudom za ljudska prava. Također smo vidjeli slučaj na Kaftana Čogla koji je optužen zbog nepoštivanja suda i zatvoren. Pozivamo Tursku na poštivanje temeljnih prava u skladu sa obvezom Turske kao zemlje kandidatkinje i kao članice Vijeća Europe. Ovo nije samo pitanje statusa Turske kao zemlje kandidatkinje, nego i o tome e, kakvu zemlju zaslužuju i žele turski građani. Zemlju sa snažnim institucijama, inkluzivniju zemlju, zemlju u kojoj svi mogu pronaći svoje mjesto i doprinijeti kolektivnom napretku turskog društva. U EU nastaviti ćemo raditi i podupirati snažnu, slobodnu, sigurnu, prosperitetnu i demokratsku Tursku kao ključnog susjeda i partnera u regiji, a ne samo kao zemlju kandidatkinju. U našem je zajedničkom interesu da tome doprinesemo, a svi turski građani moraju znati da mogu računati na Europsku uniju. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem. E, imam sedam podnesenih e, zahtjeva za rezoluciju. Glasati će se danas. Sljedeća točka odnosi se na Mijanmar i E, na situaciju naroda Rohingi. Gospodin e, Čanecki, izvolite. Panie przewodniczący, pani komisarz, zabieram głos jako... Mm, Predsjedniče, povjereniče, govorim kao jedan od autora ove važne rezolucije rezolucije koja nadilazi stranačku pripadnost. Prije nekoliko mjeseci e, susreo sam se sa premijerom e, Bangladeša gdje smo raspravili o činjenici da ova siromašna, iako golema zemlja veća od e, Rusije, je prihvatila stotine tisuća izbjeglica iz Mijanmara. To nije naravno problem samo burbe Mjanmara, nego i susjednih zemalja. I mislim da naš glas danas e, po ovom pitanju je nužan i važan glas i svakako će e, odjeknuti. Ovo je još jedna rezolucija Europskog parlamenta na ovu temu, no mislim da nikada nije dovoljno govoriti o ljudskim pravima i temeljnim pravima kao što je pravo na vjeroispovijest. Zahvaljujem. Gospođa Hautala, tri minute. Hvala predsjedniče. Uvaženi kolege, ovo nije prvi put da ovaj dom raspravlja o situaciji Rohingya u Mjanmaru e, i poziva na zaustavljanje ljudske strategije i djelovanja. Ovo nije kriza koja je krenula sa egzodusom u kolovozu 2017. Više od milijun izbjeglica Rohingya pobjegli su od e, nasilja u Mjanmaru i bježe od početka 90-ih u golemim valovima, a većina onih koji su pobjegli i došli do Bangladeša su žene i djeca, više od 40% njih je e, mlađe od 12 godina. Bježali su kroz šume, uključujući starce, trudnice, djecu e, i ostale. Puno, previše djeca sada odrasta u e, izbjegličkim kampovima koji sada postoje, jedan od njih postoje sada najveći e, izbjeglički kamp e, na svijetu, a za mnogu djecu to su jedina mjesta koja su ikada poznali i gdje su izloženi bolestima i nemogućnosti obrazovanja. To slama srce, svijet koji promatra ima dužnost pobrinuti se za tu djecu. Kolege, svi se sjećamo kako je 2018 E, neovisna e, misija e, UN-a utvrdila da su počinjeni zločini protiv čovječnosti i možda genocid protiv Rohingya. A u sljedećem izvješću iz 2012. UN misija utvrdila je nasilje protiv žena, seksualno nasilje, silovanje i druge radnje od strane vojske protiv Rohingya, posebice žena i djeca. No, vlasti u Mjanmaru ne žele e, doista istražiti kršena ljudska prava protiv naroda Rohingya i privesti pravdi počinitelja, a osim toga Mjanmar i dalje poriče da se to ikada dogodilo. A te tvrdnje, e, tim tvrdnjama proturiječi e, i veliki broj dokaza i individualna svjedočenja. A oni koji su nadzirali e, i e, zanemarivali ta kršenja i dalje su na vlasti. Osim toga ne dopusta se e, misijama Ujedinih naroda da uđu u zemlju i više ne žele surađivati sa posebnim izvjestiteljem izvjestiteljicom UN-a, ipak se nastavlja suradnja na pitanju ljudskih prava. Tako da je ključni trenutak za djelovanje. Vijeće je produljilo restriktivne mjere e, nad Mjanmarom za godinu dana koje uključuju zamrzavanje imovine za zabranu putovanja 40 e, visokih dužnosnika Mjanmara i, i e, vojnih glavešina te se traži otvaranje preliminarnih istraživanja za zločine protiv Rohingya a e, to je dobro došli korak prema preuzimanju odgovornosti. Kolege, mir ne dolazi bez pravde, a počinitelji ovih najtežih e, zločina moraju biti privedeni pravdi. Gospođa Stotne, otkako su stotne tisuće Rohingya istjerane iz svojih domova, počinjeni su e, nad njima masovni zločini i činovi poniženja. Gotovo milijun ljudi i dalje živi u izbjegničkim e, logorima i e, bore se za preživljavanje, sigurnost i dostojanstvo kao izbjeglice u Bangladešu. Više od 25 tisuća djeca ne školuje se, a 97% mladih od 15 do 18 nemaju nikakvu vrstu obrazovanja. Njima treba smjeri naša potpora sada više nego ikada. Nažalost, e, njihova muka je pala na našem listu prioriteta i kao jedna pokretačica ove rezolucije molim Europsku uniju da iznađemo, da dođemo do rezolucije, okončamo ovu krizu. Ne smijemo staviti Bangladeš da se sam bori sa velikim brojem izbjeglica iz Mjanmara. Moramo se uključiti u dijalog sa partnerima u Asanu kako bismo osigurali prava naroda Rohinđa, kako bi mogli početi živjeti normalne živote gdje će im žene i djevojke biti sigurne, a djeca obrazovana. Zahvaljujem. Gospodine Pajet, minutu i pola. Uvoženi kolege, zadnja misija UN-a u Mijanmaru e, upozorila je da 600 e, tisuća u Mijanmaru e, i da, im i dalje prijeti genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje ljudskih prava od strane vojske se nastavljaju, a oni su nekažnjivi ondje. Rohinđe u Mijanmaru su diskriminirani, nječu im se temeljna prava, E, uhićuje ih se, e, nemaju dostupnost, ne, nemaju dostupnost zdravstvenu njegu. Oni koji su pobjegli e, od genocida i nasilja u Mjanmaru kao izbjeglice također su s velikim problemima jer su izbjeglički logori pretrpani, ne imaju nesanitarne uvjete i nemaju E, pristup e, brizi za trudnice i djecu. Također nema obrazovanja za djecu, a javlja se i problem trgovine ljudima u svrhi seksualnog izrabljivanja. Znači u i drugi e, međunarodni dionici trebaju početi djelovati kako bi se pomoglo i nadzirala situacija na terenu. Moramo nastavljati naglašavati da Rohingya eh, narod treba dobiti eh, građanska prava i građanske slobode, a da počinitelji trebaju biti prevedeni pravdi. Europska unija mora doista razmotriti sve alate koje ima na, da utječe na vladu Mjanmara i vojsku kako bi e, zaustavila e, ove zločine bilo kojim načinom e, zabranom izlaska iz zemlje, zamrzavanjem imovine i na bilo koji način se time pomoglo riješiti situaciju u Mjanmaru. Gospođa Matijas, minutu i pola, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Kao suautorica ove rezolucije želim naglasiti važnost da, da toga da Europski parlament se izrazi protiv ove situacije kao i e, zlostavljanja žena i djece. To je temeljno pitanje koje trebamo e, sa zgraženjem odbaciti. No, trebamo ići dalje od samo osuđivanja i zato molim e, kolege da razmotre ponovno izvješće Međunarodne misije za utvrđivanje činjenica i upravo je međunarodna zajednica ta koja se treba aktivirati na zaustavljanju zločina u Mijanmaru i tvrtke i kao i tvrtke koje e, kontroliraju. Ova međunarodna misija smatra da prihod e, vojnih snaga e, iz međunarodnih i stranih sporazuma su znatno ojačali njihovu mogućnost da nekažnjivo počinju kršenja ljudskih prava. Europska unija ima preferencijalna trgovinska prava, ali ljudska prava nisu na prodaju. Pa vas molim da to e, uključite, uzmete u obzir jer imamo i odgovornost za ljudska prava. Hvala gospodine Zdehovski. Predsjedniče, povjerenice, uvaženi kolege. Želio bih reći jednu stvar. Što se tiče ljudskih prava, Europska unija je e, ključni motor svijeta. Ne znam ni za koju drugu demokratsku instituciju koja bi se tako često bavila, onako često kao mi, ljudskim pravima, traženjem e, istrage kršenja ljudskih prava. Ovdje institucije Europske unije, posebice Europski parlament, e, doista jesu u prvim redovima. I to zašto? Mi smo predvodnici zato što nam je e, stalo do sudbina stotine tisuća ljudi koji trpe diljem svijeta, posebice u Mjanmaru. Ovo nije e, prva rezolucija na ovu temu, nego tko zna već koja. Ja sam e, često uključena u rezolucije o ljudskim pravima, no rijetko se kad svi slažu e, što staviti u rezoluciju kao u ovom slučaju. Ovdje želimo istragu zločina koje je počinila mjanmarska vojska prema narodu Rohingya. I doista želimo razriješiti situaciju stotine tisuća ljudi koji su se našli bez mogućnosti obrazovanja, bez ikakve pomoći i potpore u stravičnim uvjetima negdje na otoku ili negdje gdje e, su im ogradili e, komadić zemlje i natrpali ih tamo. Mi želimo da ova situacija ne propada dalje i ne ide prema dolje. E, želimo otvoreni dijalog. Sigurni smo i da vlada Mjanmara ne želi takav otvoreni dijalog, ali svejedno moramo s njima razgovarati i razriješiti ovu situaciju. Upravo zato molimo Europsku komisiju kao instituciju koja ima neke instrumente za to da konačno nešto učini po situaciji, po pitanju situacije Rohingya, te da postane pokretač koji će osvijestiti međunarodnu zajednicu i e, djelovati zajedno sa drugim zemljama da sedam godina kasnije ipak razriješi ovu situaciju. Hvala. Prelazimo sada na zastupnike koji će govoriti u ime klubova zastupnika. Zastupnik Lega ima riječ u ime kluba EPP. Hvala vam, potpredsjedniče. Od 2017. godine više od 700 tisuća pripadnika naroda Rohinđa bili su primorani napustiti svoj dom i otići u Bangladeš. Znamo da oružane snage i dalje šire teror među tom zajednicom i E, tu e, čin krše ljudska prava. Dakle, tu je i rodno uvjetovano nasilje, paljenje sela i tako dalje. Mijenmarske vlasti omogućuju to nasilje budući da okreću glavu i ne žele e, počinitelje izvesti pred lice pravde. Vrlo je teško i medijima doći u državu Rakine i postoji također e, nesklonost da se surađuje sa UN-om. Postoji velik broj djece u kampovima u Bangladešu, oni odrastaju u prenapučenim kampovima bez ikakve budućnosti i bez ikakve nade. Ja sam osobno bio u službenom posjetu Mijanmaru sa UNICEF-om prije dvije godine bez pristupa formalnom obrazovanju budućnost djece Rohinđe nestaje pred njihovim vlastitim očima. Političari Mijanmara ne štite Rohinže. Gospodine predsjedavajući, svi znamo da je dovoljno da bi zlo prevladalo da dobri ljudi ništa ne poduzmu. Prošlog stoljeća je Europa proživjela holokaust kada dobri ljudi nisu ništa poduzeli. Kada je riječ o Rohinđama, političari u Mijanmaru moraju poduzeti više, a isto vrijedi i za nas. Hvala. U ime kluba zastupnika SID, zastupnica Arena. U ponedjeljak stručnjaci misije un su izišli sa izvješćem gdje je potvrđeno da 600 tisuća rohinđa živi pod eh, rizikom genocida u Mijanmaru. Od kolova za 2017. godine 700 tisuća rohinđa je napustilo Mijenmar i sada su u Bangladešu. Rohinđe su sada manjina koja se najviše progoni u svijetu. Treba doista rasvijetliti te nepravde, o tome smo mnogo razgovarali i to je vrlo važno. Važno je da se govori o tim zločinima, međutim to nije dovoljno. Mi apeliramo da Europska unija, ali i međunarodna zajednica traže da odgovorni za zločine odgovaraju za svoja djela. Tražimo da Europska unija i međunarodne zajednice uvedu sankcije posebno kada je riječ e, o e, vojnim dužnosnicima koji su upleteni u te zločine. Hvala. Hvala lijepo. U ime kluba zastupnika Renew, zastupnik Benjon. Hvala lijepo. Rohinđe su jedna od etničke vjerske skupine u Mijanmaru koji nisu dobili službeni status kao manjina, tako da nemaju niti e, identifikacijske isprave. Sukob sa Rohinđama e, eskalira zbog e, oružanih snaga koje nisu pod kontrolom mjenmarske vlade. Etničko čišćenje je nešto o čemu je progovorio i glavni tajnik, tajnik UN-a. 2017. godine sam ja o tome rekao nešto putem jedne hitne rezolucije. Smatram e, da je važno da se spomenu i nova ograničenja prava i sloboda rohinđa posebno u kampu Cox's Bazar u Bangladešu. Vjerujem da bi Rohinđe trebali imati puno pravo na državljanstvo u Mijanmaru. To je njihov dom već e, generacijama i ne može se smatrati da su oni stranci u toj zemlji. Povratak Rohinđa na siguran način e, njihova prava državljana i povratak njihove zemlje doista su ključni. Mijanmarska vlada mora ispuniti međunarodno preuzete obveze i zaštititi sve pojedince na svom teritoriju bez obzira na vjersku i etničku pripadnost. Hvala. U ime kluba ECR, zastupnik Mobarik, zastupnica Mobarik. Potpredsjedniče, ova tragedija naroda Rohinđa je jedno od neriješenih pitanja ljudskih prava koje UN može dodati na svoj popis takvih problema. Bangladeš koji se suočava sa vlastitim problemima e, sada mora snositi posljedice nečovječnih dijela susjedne zemlje. Imamo 340 tisuća ljudi 3430 ljudi koji su dobili odobrenje da se vrate u Mijanmar Ovom dinamikom bi e, bilo potrebno dugo vremena da se vrati milijun ljudi koliko je otprilike otišlo iz Mjenmara i time se ne jamči njihova sigurnost prilikom povratka. UN mora poduzeti mjere kako bi se uspostavile osnovne slobode i prava Rohinđa e, koji već gotovo tisuću godina žive u državi Rakine. Oni koji su krivi zbog zločina protiv čovječnosti moraju biti izvedeni pred lice pravde. Ja apeliram na ovaj dom da se drži e, svojih načela i da podrži ovu rezoluciju. Hvala lijepo. Time smo završili sa govornicima koji su uzeli riječ u ime klubova zastupnika. Sada riječ ima gospodin Kastaldo, međutim on nije u vječnici koliko vidim, pa riječ ima zastupnica Ward na jednu minutu. Izvolite. Uh, Ispričavam se, nisam primijetila da gospodina Kastalda nema u vijećnici Dvije godine kasnije je vrijeme stalo za više od milijun prognanih uh, pripadnika naroda Rohingya koji se ne mogu vratiti u svoju domovinu nakon što je nad njima izvršeno nasilje. Nedavni neuspjeli pokušaj da se izbjeglice vrate u Mijanmar e, govori o neadekvatnim uvjetima povratka. Mijanmarska vlada mora stvoriti preduvjete koji bi omogućio dobrovoljni siguran povratak izbjeglica. Temeljem e, Međunarodnog e, odbora za izbjeglice postoji milijun izbjeglica Rohinđa koji preživljavaju isključivo zahvaljujući humanitarnoj pomoći. Zato apeliram na međunarodnu zajednicu da se stvori jedan srednjoročni plan e, ublažavanja posljedica ove krize, te da se prekine sa sustavnim progonom i represijom. Vojnici ne smiju biti nekažnjeni e, za teška kaznena djela nad zajednicom Rohingya. Moraju postojati preduvjeti kako bi ta zajednica mogla doista živjeti, a ne samo preživljavati. I na kraju želim odati počast kolegama iz e, laborističke stranke na, e, svom, na njihovom angažmanu na ovoj tematici. Hvala. Sljedeći je gospodin Kjučuk, no ne vidim ga u vječnici, tako da riječ ima zastupnik Bjelan na jednu minutu. przewodniczący, niewątpliwie Hvala vam e, lijepo potpredsjedniče. Nema nikakve sumnje da su najveća vjerska skupina koju se progoni kršćani i to u 180 zemalja i nadam se da će naš parlament također stati u obranu kršćanske zajednice. No, ako želimo braniti kršćane, moramo biti spremni braniti i druge vjerske skupine, a među njima su i pripadnici naroda Rohingja. Progoni koji su počeli prije više desetaka godina nastavljaju se sada usprkos e, procesima demokratizacije koje se provode u Mijanmaru 2015. godine smo se ponadali da će taj progon prestati. Nažalost, više od 700 tisuća ljudi prognano je iz Mijenmara u susjedni Bangladeš, a oni koji su ostali u Mijenmaru i dalje su žrtve progona. Ovo je potencijalno vrlo bogata zemlja zbog prirodnih resursa, a i e, važna zemlja u geostrateškom smislu. Tako da e, su, tu su prisutne Rusija, Kina i SAD kao međunarodne sile, no Mijanmar neće e, zauzeti svoje mjesto u zajednici, u međunarodnoj zajednici ako ne riješi ovo pitanje. Hvala. Ured Međunarodnom kaznenom sudu u sudu je pokretnuo postupak protiv Mjanmara upravo zbog situacije Rohingya, što je jedna od najgorih humanitarnih kriza u kojoj su opet djeca u najgoroj situaciji. Prema UNICEF-u u srpnju 2019. godine više od 900 tisuća e, djece su se nalazili u Bangladešu u očajnim okolnostima izloženi nasilju i izostavljanjima. Od 90. godina mnoga djeca Rohingya koje su rođena u Mjanmaru nemaju rodni list, što krši u konvenciju o pravima djece koju je potpisao i Mnjanmar. To je negiranje građanih prava zbog čega Rohingje nemaju osobne isprave, nemaju zdravstvenu zaštitu, a spriječenim je također i pristup statusu izbjeglica što dovodi do toga da se stvara jedna generacija ghost djece. Mhm. Moramo intervenirati kako bismo osigurali poštivanje ljudskih prava naroda Rohingja. Hvala. Hvala, nastavljamo sa spontanim javljanjem za riječ. Svi govornici će dobiti po minutu. Izvolite. Gospodine Hetman, dame i gospodo, u ponedjeljak je objavljeno iz, neovisno izvješće o ljudskim pravima E, gdje se ukazuje na alarmantnu situaciju koja se nalaze Rohingje u Mijanmaru. Prijetnja da se izvrši genocid veća nego ikada. U izvješću se također iznosi zaključak da mijanmarska vlada ništa ne poduzima kako bi se zaustavilo nasilje nad Rohingjama. Prema tome, međunarodne organizacije trebaju poduzeti koordinirane mjere kako bi se izvršio pritisak na one koji snose odgovornost. Oni bi doista e, trebali preuzeti svoj dio odgovornosti. A humanitarne organizacije trebaju dobiti slobodan pristup Mijanmaru kako bi se moglo pomoći ljudima i kako bi se pratilo stanje na terenu. Zastupnik Polčak, na jednu minutu. Hvala vam lijepo. Ovo je tema e, koja nam se često ponavlja, često o njoj ovdje vodimo rasprave. Ponižavanje ljudi, kršenje njihovih temeljnih prava, progoni, zločini protiv čovječnosti, to su neke od tema. Više od 600 tisuća ljudi danas je u opasnosti od ovakvih e, pojava. I to je doista nešto što je na granici genocida. Ova situacija je do sada bez presedana. Prije svega moramo pomoći Bangladešu, to je zemlja koja je prihvatila više od milijun ljudi na svom teritoriju u suradnji sa ASEANom. Trebamo zatražiti hitnu pomoć za izbjeglice. Moramo također zatražiti da se provedu istrage o zločinima koji su tamo počinjeni. Potrebne su koordinirane mjere europskih institucija Trebamo reagirati na ovu tragediju i to istragom zločina i izvođenjem svih odgovornih pred e, sudove. Hvala sada u ime komisije. Riječ ima povjerenica Tyson. Hvala vam potpredsjedniče. Uvaženi zastupnici, prošle su dvije godine od strašnih zbivanja u državi Rakhine kada je više od 700 tisuća rohinđa moralo napustiti Mijenmar i otići u Bangladeš. Sada ima više od milijun izbjeglica u Cox Bazaru i to je najveći izbjeglički kamp u svijetu. Ovo je velika izbjeglička kriza i postoji doista veliki rizik od radikalizacije unutar kampova. E, inače, situacija u kampovima se pogoršava. Više od 5000 djece nema pristup obrazovanju, a perspektiva brzog povratka izbjeglica u Mijenmaru na siguran, dostojanstven i dobrovoljan način e, sve je manje vjerojatna. To se pokazalo tijekom drugog neuspjelog pokušaja povratka 3500 izbjeglica s obzirom da nitko nije pristao da se vrati u Mijenmar zbog nepostojanja odgovarajućih preduvjeta za povratak. Osim što je ovo hitna humanitarna kriza, to bi se moglo također pretvoriti u dugoročni politički sigurnosni izazov. Prema tome moramo intenzivirati raspravu o perspektivi e, izbjeglica, situacije u Koks Bazaru, o prilikama za obrazovanje u tom izbjegličkom kampu, te o utjecaju na lokalnu zajednicu te zajednički plan za financiranje. Europska unija će i dalje tražiti održiva rješenja za izbjeglice i pobrinut će se da se stvore preduvjeti za siguran, dostojanstveni, dobrovoljni povratak izbjeglica. To će se moći ostvariti samo ako se ostvare preporuke e, Savjetodavnog odbora države Rakhine e, koju je poduprla i mjenmarska vlada. Mi smo o tome razgovarali e, u sklopu dijaloga o ljudskim pravima u Jangunu u lipnju 2019. godine gdje je bila i visoka predstavni, visoki predstavnik za ljudska prava Ian Gilmore svi, na svim e, bilateralnim sastancima koji su relevantni, Evropska unija apelirala na Mijenmar da stvori preduvjete koji će omogućiti siguran, dostojanstven i dobrovoljan povratak izbjeglica iz naroda Rohinđa u svoju domovinu. Istovremeno Evropska unija će se i dalje zalagati e, da e, oni koji su počinili teška kršenja ljudskih prava budu odgovorni za to. Nastavit će se također redovito e, revidirati sustav sankcija. Zaključno, kolege zastupnici, Europska unija će nastaviti ublažavati tešku sudbinu Rohingya u Bangladešu i nastavit će kontakte sa mijenmarskom vladom kako bi se olakšao njihov povratak kući. Hvala vam e, povjerenice. Imam e, šest prijedloga rezolucija kojima ćemo zaključiti ovu raspravu i to iz sljedećih klubova ECR, Zeleni, SID, Renew, Guengel i EP. The Ovime smo zaključili raspravu. Glasovanje će se održati danas. Sljedeća rasprava Iran, u prvom redu položaj boraca za prava žena i zatvorenih državljana Evropske unije s dvojnim državljanstvom. Započet ćemo raspravu tako što ćemo dati riječ autorima rezolucije. Zastupnica Fotika ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam, potpredsjedniče. Ja bih željela odati počast eh, ženama u Iranu, njihove hrabrosti, odlučnosti, i ustrajnosti. Ne samo u borbi za ženska prava, nego i zato što su progovorile u obranu čitavog društva naspram režima. Ovo je doista jedan od vodećih, naime jedan od vodećih oporbenih e, pokreta u Iranu E, je također izabrao ženu kao čelnicu. Nedavno su mnoge žene osuđene na zatvorsku kaznu zato što su prosvjedovali protiv e, obveznog nošenja hidžaba. No, tu su isto tako i neke žene koje imaju dvojno državljanstvo i koje se zajedno, e, koje uz neke muškarce također koje su također žrtve progona. Mi apeliramo da ih se s mjesta pusti na slobodu. Hvala na dvije i po minute. Zastupnica Neumann. Uvaženi kolege, puno vas zasigurno poznaje ovu e, e, tradiciju da se na Međunarodni dan žena ženama daje cvijeće. Nekada je to mir ljubiv ili nekad previše miroljubiv znak i miran znak za podupiranje prava žena, ali zapravo 8. E, e, e, ožujka su u tehranu metrou žene davale cvijeće ženama, ali tamo su tri žene također skinule svoje velove kako bi e, e, jasno rekle e, da se nadaju da ćemo zajedno sa muškarcima jednog dana sa ili bez pokrivala za glavu moći hodati cestama Irana jer ima dovoljno vremena, mjesta ondje za sve nas. I, no, međutim, to je nešto što je dovelo do E, puno potpore ovome, međutim kako je reagirala iranska vrada time što ih je zatvorila, no to nije jedini e, slučaj. E, dobitnica Saharov nagrade je također osuđena na bičevanje zato što je branila žene koje su prosvjedovale u metrou. Znači ove kazne s jedne strane pokazuju jasno da se iranski režim osjeća ugroženim od strane ovih eh, hrabrih žena. Da, situacija u regiji doista je komplicirana i posljednjih dana postaje sve kompliciranija, no upravo ondje gdje eh, se, je teško razlikovati dobro i zlo moramo stajati na strani onih koji se i e, koji brane e, ljudska prava, ženska prava, protiv diskriminacije e, i posebice nepravde kao što su seksualno nasilje. Dakle, dragi kolege, kada negdje drugdje se ne poštuju prava, ljudska prava ljudi i žena, ne smijemo šutiti u ovom domu. Zato zajednički moramo nastupiti e, i potpisati ovu rezoluciju za ljudska prava i za prava žena u Iranu. Hvala. A gospođa Guteran na minutu i pol. Hvala. Gospođo povjerenice. Prošloga tjedna objavljeno je niz izvješća o strašnoj smrti Sahara i Huderari nakon e, ozljeda koje je pretrpjela nakon e, samo ozljeđenja. Bila je osuđena na brutalnu zatvorsku kaznu. To je, međutim, e, nešto prirodno na što svi imamo pravo i riječ je o doista strašnom događaju. Ja želim danas iskazati svoju solidarnost sa njezinom obitelji. Ona nam je u mislima. Ova rasprava danas e, govori o stanju aktivistica ljudskih prava i zatvorenih e, dojnih državljanki Irana i Europske unije. Moramo poslati jasnu poruku da situacija žena koje se bore za ljudska prava u Iranu mora poboljšati. Mnoge su zatvorene samo zato što su se suprotstavile diskriminaciji. To su slučajevi aktivistica za ljudska prava, za ženska prava, novinara, sindikalista, aktivista za okoliš koji su zatvarani i koji su u zatvoru mjesecima i godinama bez suđenja. Ta situacija dovodi do velike patnje. Ukazali smo na slučajeve naše sutude, Anges Muhammadi i Također pozivamo da sam adrese žalali i ostali dojni državljani odmah puste i da se prema njima pravedno postupa. Hvala. Hvala gospođa Rodriguez Ramos na minutu i 30. Hvala. Govorimo ovdje o rezoluciji o zaštiti ljudskih prava kako bi se odmah pustile na slobodu sve aktivistice za ljudska prava koje su osuđene u Iranu i kako bi se pustili na slobodu dvojni državljani Irana i Europske unije koji se sada nalaze u vrlo teškim uvjetima u iranskim zatvorima bez ikakve mogućnosti da stupe u kontakt sa obiteljima ali i odvjetnicima. Tri posljednje žene koje su osuđene su osuđene zbog e, jedne virale video snimke od ožujka prošle godine gdje su skidale svoje marame i dijelile cvijeće i govorile su ženama da se nadaju da će sve zajedno stupati neke sa maramom, neke bez, ali da to mora biti njihova slobodna odluka. To se smatralo kaznenim dijelom, e, dapače napadom na e, red i mir u državi i stoga su osuđene na 23 godine zatvora i to u postupku bez jamstava, bez e, mogućnosti odabira odvjetnika. Iranske vlasti su otvorile pravu sezonu lova na te aktivistice na odvjetnice, na novinarke koje pišu o ovakvim pojavama i namjeravaju to nastaviti. No te žene se osjećaju kao u zatvoru u vlastitoj zemlji i one će se nastaviti boriti za svoja prava i za svoju budućnost i za svoje kćeri. Stoga je bitno da Europski parlament pošalje jasnu poruku s jedne strane komisiji u kojoj će jasno stajati da Europska unija u dijalogu s Iranom se mora zalagati za zaštitu prava žena i djevojčica u Iranu, ali moramo poslati jasnu poruku iranskim ženama kako bismo im rekli da nisu same, da je Europski parlament uz njih i da ćemo uvijek biti uza one koji pružaju otpor na ulicama i trgovima i u zatvorima. Hvala na sreću, ne kasnimo, ali ipak bih molio zastupnice i zastupnike da se drže zadanog vremena. Na tri minute, gospođa Zovko. Hvala. Iranske vlasti nastavljaju kriminalizirati aktivistice za ljudska prava, novinarke, odvjetnice i druge aktivistice se stalno suočavaju sa zaustavljanjima, uhićenjima i progonom zbog svog mirnog rada. U ovoj rezoluciji Europski parlament poziva Iran da ukine sve te presude i da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu sve aktiviste za ljudska prava i sve dojne državljane Europske unije i Irana koji su arbitrarno uhićeni. Tri iranske žene su se pojavile u jednom videu prosvjedujući protiv e, obaveznog nošenja velova i to je bio miran prosvjed u kojem se tražilo da se omogući ženama slobodno odlučiti o tome hoće li nositi hijab ili neće. Tri žene su osuđene i to na 16, odnosno 23 godine zatvora. Vlasti tvrde da su one postupale protiv e, nacionalne sigurnosti i da su širile moralnu korupciju i prostituciju. Ovaj slučaj je jasan primjer nesrazmjerne kazne. Što više, te žene su uhićene iako su samo izvršavale svoje pravo na slobodu govora, a to je jedno od temeljnih prava svakog ljudskog bića. Imamo još jedan slučaj, odnosno jedna iranska žena se samo zapalila prosvjedujući protiv vlastitog uhićenja jer je htjela gledati utakmicu na stadionu. Uz ta kršenja ženskih prava u rezoluciji se reagira također i na mjere koje je Iran poduzeo protiv niza dojnih državljana Europske unije i Irana i te su osobe uhićene na temelju nejasnih i nespecificiranih optužbi i osuđene bez pravičnog suđenja. Očito je da Iran grubo krši ljudska prava, a mi kao demokratsko tijelo koje predstavlja i one uhičene europske građane imamo moralnu dužnost poduprijeti ih i rezolutno reagirati. Ovaj dom, gospodine predsjedatelju, Osnovan je kako bi zaštitio sve europske državljane gdje god se oni nalazili. Iran je jedna od država osnivačica UN-a i ratificirao je niz obvezujućih pravnih dokumenata u međunarodnom pravu koji se bave ljudskim pravima, ali u stvarnosti oni ne poštuju te obveze. Ovom rezolucijom pozivamo iranske vlasti da obustave tu represiju i da provode međunarodne standarde. Poštovani kolege, molim vas poduprite ove arbitrarno uhićene žene i državljane Europske unije i pošaljite snažnu poruku vlastima u Iranu. Hvala. One minute and a half, Mrs. Ernst. Hvala, gospođa Ernst na e, minutu i pol. Dame i gospodo, ja sam vjerojatno jedna od malobranih e, zastupnica ovdje e, koja je upoznala neke od ovih aktivistica u Iranu e, e, nakon e, puštanja iz zatvora bila je ponovno optužena i 2018. ponovno uhićena u ožujku 2019. dobila je 33 godine zatvora zbog toga što je poticala žene na nenošenje pokrivala za glavu. Kod Suočeni sa takvim sramotnim presudama ne smijemo šutiti, bez obzira na ono što se drugo događa u Iranu. Jednostavno ne smijemo šutiti i e, svaka od uhićenih žena i one imena čije, imena ne poznajemo e, treba podupirati. A za iranskoj vladi želim poručiti samo nešto napredak, civilizacijski napredak ne može se trajno zadržati, može ga se možda malo odgoditi, može se uhićivati predstavnike tog napretka, može se pokušati ušutkati, ali ideju slobode i ravnopravnosti ne može se zauvijek ušutkati, a pogotovo, se, pogotovo ne nasiljem. Upravo je to ono što nas čini ljudima i što je sastavni dio naših temeljih prava bilo gdje na svijetu. Budućnost i rana su žene i nitko drugi i upravo e, zato e, se e, uhićenje nekoga ko predvodi neće ništa promijeniti. Sada izjave u ime klubova zastupnika, u ime EPP-a Gospodin Sikorski ima riječ na dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, Islamska republika Iran e, očito grubo krši ljudska prava, naročito prava žena. I se kažnjavaju zločini koji nisu zločini u našem svijetu Tradicionalno e, šijsko društvo inače se ponosi time da je liberalnije od drugih e, islamskih struja, ali danas u Iranu svjedočimo pogubljenjima velikog broja građana, a iransko pravosuđe ne zadovoljava nikakve kriterije koje bismo mi uvažili. Donose se stroge kazne na teret osoba koje prema našim standardima nisu počinile nikakve zločine. Mislim da mm, se ne varam kad kažem da je predviđena smrtna kazna i za homoseksualnost. Stoga se želim priključiti svima onima koji su ovdje uzeli riječ i ustati u obranu žrtava nepravednog pravosudnog sustava u Iranu, a naročito žena koje su njegove žrtve. No, Iran e, također danas predstavlja i geopolitički izazov. Upravo smo nedavno se napadima na e, saudijsko-arabijske platforme i ne vjerujem da su dronove izradili pobunjenici u planinama. Oni su došli od nekud, a čini se da e, je napadače u Saudijskoj Arabiji opskrbio Iran. Prije nekoliko tjedana imali smo napade na tankere koje su se nalazile blizu Hormuzskog zaljeva, e, tjesnaca. Dakle, iranski teokratski režim želi provocirati SAD i izazvati oružani napad. Ja se nadam da

Hvala. U ime kluba Renew, gospođa Porit na jednu minutu i pol. Hvala. Moja vraćica, nazvani za Gary Radford, dvojna državljanka, je nepravomoćno u zatvoru već 200 e, dana i odbio je se pristup suđenju mjesecima, a onda je organiziran montirani proces koji nije bio niti slobodan, niti pravičan. Nazanin nije imala pristup niti zdravstvenoj skrbi u zatvoru i nije dopušteno upućivati međunarodne pozve i svoju petogodišnju smije vidjeti samo jednom mjesečno. Ovo postupanje je zapravo jednako talačkom postupanju. Nazanin je prije štrajkala glađu i upozorila je da će to ponovno učiniti ako joj se i dalje odriču temeljna ljudska prava. Njezin muž Richard je nedavno rekao da zbog Brexita britanska vlada više ne obraća pažnju na njezin slučaj. Kao ministar vanjskih poslova Boris Johnson e, je još otežao njezinu situaciju i nije se sastao sa Richardom koji je postao premijerom. U takvim okolnostima Europska unija mora podići svoj glas. Nazan nije jedina i drugi dvojeni državljani Europske unije i Irana su proživjeli kršenja svojih ljudskih prava u iranskim zatvorima i nisu imali pristup pravednim suđenjima. Naša je dužnost založiti se za zaštitu tih građana u Europi i u inozemstvu. Dakle, molim vas da podržite ovu rezoluciju. Hvala u ime zelenih gospodin Urtasun na dvije minute. Hvala. Stanje žena u Iranu je sve zabrinjavajuće, više zabrinjavajuće i Europski parlament mora prokazati ovu situaciju. Jedan od najnovijih e, slučajeva je 20-godišnjačkinja koja je umrla jer je osuđena na šestomjesečni zatvor jer je pokušala da e, ode na stadion prerušena omoškarca i zbog toga se samo zapalila. Deset osoba je u međuvremenu uhićeno jer je protestiralo zbog e, upotrebe hijaba i to je zapravo jasno kršenje prava na slobodu izražavanja. Zato tražimo oslobađanje svih osoba koje su arbitrarno uhićene zato jer su e, se pozvale na svoja temeljna prava. Žene su i dalje žrtvama diskriminacije zbog e, pitanja koja su povezana sa nasljeđivanjem, sa pristupom djeci, obiteljskim pravom e, i e, javnim i privatnim životom. Tome treba stati na kraj. Nadamo se da ćemo ovim svojim rezolucijama navesti države da uzmu ljudska prava u obzir u odnosu sa Iranom. Nadamo se da će doći i do novog sporazuma sa Iranom jer ulažemo napor o tom, e, to i također trebamo udaljiti sve više vjesnika rata. No, dakle, to treba se povezati sa zaštitom ljudskih prava u zemlji. To ne smijemo zanemariti kako bismo postigli e, nuklearni sporazum. To mora ići ruku pod ruku. Osim toga, budući da feminizam mora biti sastavni dio svih e, politika Europske unije, tražimo da se prava žena uzmu u obzir kao prioritetne u našim odnosima s tom zemljom. U ime e, Grupe za demokraciju, gospođa Sardone na jednu minutu. Hvala lijepo, predsjedavajući. Svi znaju da su iranske žene do 70. godina prošlog stoljeća bile poput nas, oblačile se poput nas, imale su isto tako pristup obrazovanju. A onda na jednom 1979. godine uspostavljen je E, islamski režim i u ime vjere prava žena su potpuno pogažena i žene su se vratile u srednji vijek dakle ženske ekipe e, za košarku, odbojka i tako dalje, sada su prisiljene igrati sa hijabom. Neki će možda reći da je hijab slobodna odluka, ali to nije tako. On je znak represije, počinjenosti. Žene ne, nose, e, ne žele nositi veo, ne žele se pokrivati. Mi stojimo za aktivistice koje se stalno zalažu kako bi zaštitile prava žena i ukazuju na ono što se događa i žele suzbiti počinjavanje žena u tim zemljama. Europa iz političke korektnosti ili možda iz straha često šuti i ne intervenira u sve one islamske zemlje koje samo gaze prava žena. Mislim da ne možemo okrenuti glavu od toga, moramo se boriti za žene i ne smijemo sjediti prekršenih ruku. Hvala. Hvala lijepo. U ime Evropske Hrvatske konzervativne i reformističke kluba zastupnika, gospodin Vašikovski na minutu. Izvolite. Predsjedavajući, gospođo povjerenice i vaša ekscelencija, bivši veleposlaniče u Iranu, moram reći da nisam baš jako sretan što moramo ovdje raspravljati o lošem e, ponašanju vlasti u Iranu i lošem tretmanu žena i boraca za ljudska prava, više bi volio da govorimo o kulturi, tradiciji i o drugim takvim stvarima. U ovo doba mislim da i od Irana smo očekivali da bude konstruktivniji u čitavoj toj regiji. Mi smo posebno očekivali da će i poštivati ljudska prava svojih građana i ljudi koji posjećuju tu državu. Nismo očekivali da će Iran nastaviti sa svojom politikom arbitražnog i proizvoljnog uhićenja. Mi smo očekivali da će i tražili smo da odmah hitno oslobodi sve uhićene evropske državljane. A što se tiče boraca za ljudska prava, uhićenih posebno aktiviste za prava žena. I na kraju da kažemo, nadamo se da će se Iran suzdržati od svojih ofenzivne i agresivne politike u regiji. Ako Iran želi zadržati prijateljske odnose s Europskom unijom, mora hitno promijeniti svoju politiku i ostati pri standardima, e, međunarodnim standardima ponašanja i vođenja države. Hvala lijepa. U ime e, u GUA, Evropske ujedinjene ljevice, gospodin Wallace na minutu. Hvala lijepo. Mi znamo da žene igraju jednu potpuno e, podređenu ulogu Iranu koja je još zapravo toliko strašna da je Saudijska Arabija dobra prema tome. Mi isto tako znamo da ne, nema nikakvog prava jedna žena i to se mora promijeniti. A što se tiče ilegalnih američkih sankcija protiv Irana, to jednostavno govori o tome kako oni ignoriraju uopće situaciju u kojoj ti ljudi, žene i djeca žive. Jer mi znamo da ta sankcije pogađaju najslabije, najsiromašnije, djecu i žene i to njih najteže. I sada, ako s jedne strane se pozivaju na to za zastupaju ljudska prava i štite ljudska prava, s druge strane jednostavno nameću brutalne ekonomske sankcije tom istom režimu i tim ljudima gdje će upravo ti najslabiji stradati, u čija prava se oni zaklenju, onda vidimo da to isto nije legalno niti u redu. Iran je trenutno u jednoj teškoj situaciji. Mislim da moramo i u našem interesu pomoći hodati s njima i stati uz njih i pomoći im, jer napokon nemamo drugog nego političkih oružja da im pomognemo. I zbog toga ćemo se mi protiviti ovoj rezoluciji jer Iranu treba pomoć u toj teškoj situaciji. A sada za neopredjeljene gospođa Delusi na minutu. Mikrofon. Hvala. Moram reći da to im uz te hrabre žene koje mirno prosvjede za svoja prava i Iranu. Međutim, biranje je sve gori u svojim provokacijama i da žele na svoj način ostvariti svoje ciljeve čak. I najnoviji, recimo, situacija u kojoj se iz ugovora o nuklearnom e, sporazumu povukao SAD je zapravo pogoršao samo situaciju. Europska unija ostaje najveći globalni zagovornik iranskog nuklearnog sporazuma, a Iran naravno izvlači koristi iz europskih e, investicija i europske pomoći, međutim s druge strane financira od toga terorističke skupine u regiji. Međutim, pitanje je što će se dogoditi ako se nešto ne, ne, ne, ne promijeni, da li će se Iran biti još hrabriji u svom politici koju vode. Njihovi građani trenutno žive u strahu i izolaciji. Pravi ljudi kao Mark Ferkin, ostali Gary Radcliffe i tako, Tyler Moore Gilbert i još čitav niz drugih koji su evropski državljani sa dvojnim državljanstvima ili čak svojim su tamo uhičeni i zato je krajnje vrijeme da se djeluje i da se nešto učini. Hvala lijepo. Na dvije minute gospođa Estara Sferagut. Gospodine predsjedajući, Iran se ponovno nalazi u središtu rasprave o ljudskim pravima uhićenim aktivistima, manjinama, ženama koje su potlačene, eksploatirane, aktivistima na drugom području, ljudima koji su uhićeni potpuno proizvoljno, ljudima s dvostrukim državljanstvom Evropske unije i Irana koji su također potpuno proizvoljno uhićeni ili izloženi političkom progonu ili ih se barem ometa u normalnom životu i radu. E, tamo se i onako ne mogu nikakve aktivnosti provesti bez zastrašivanja i prijetnji. Znamo za e, mučenja različitih uhićenih i privedenih aktivista i zato samo da vam e, nazovem onaj primjer djevojke u plavom koja je bila samo zato kriva što je željela u plavom dresu preodjevena u muškarca sudjelovati u nogometnom meču odnosno čak samo biti gledatelj, čak ni ne sudjelovati, nego doći i vidjeti svoju omiljelu momčad. I to je cijeli njen zločin, ali zato je e, doživjela tešku, tešku kaznu pred sudom. A njena čitav zločin je tome što je rođena kao žena u državi u kojoj vladajući režim oduzima ženama bilo kakvo pravo Stvarno je zastrašujuće što su iranske vlasti ne samo u prošlosti nego i dalje gaze ženska prava nogama kao općenito i ljudska. Mi znamo da je 120 tisuća i više njih uhićeno upravo zato što su se borili za ženska prava. Među njima je mnogo novinarki iranskih. Mi se moramo boriti protiv tog tlačenja. Povjerenica Tyson će se sigurno za potruditi i tražiti pomoć za te osobe. Žene su hrabre, žene su brojne i žene su spremne e, ustup, boriti se za svoja prava, stati za njih. Ne možemo ih ostaviti prepuštene same semima. Jer upravo te žene su možda u stanju ovdje polako izazvati pravu revoluciju u tom državi. Hvala gospođa Arena. Diskriminacija protiv žena u Iranu je svakodnevna realnost. Ovdje mislim konkretno na sad kada jari, kada žene više vole da, da se spale nego da im sudi e, revolucionarni sud zato što su otišle na nogometnu utakmicu, onda uviđamo do koje mjere su žene lišene temeljnih osnova svojih, svojih prava. Dakle, društvo koje ne jamči pravo polovici svog stanovništva ne može se razvijati, ne može pretendirati E, ne može se htjeti razvijati. Nažalost, Iran nije jedini slučaj. Ovdje bismo mogli navesti sve zemlje koje e, su ne poštuju prava žena. Popis je jako dugi, trebalo bi mi više od jedne minute da ih samo enumeriram. Ali Iran je partner Unije. Unija je branila Iran, bila je e, ta koja je pokrenula sporazum o nuklearnim nuklearni sporazum s Iranom. Kada se govori o sporazumu o nuklearnim pitanjima, možda zvuči čudno da se govori o ženama, ali ipak Unija treba iskoristiti sve instrumente koji su na raspolaganju kada se govori o najvećoj nepravdi na svijetu, a to je lišavanje polovice stanovništva eh, od osnovnih prava, a to je eh, lišavanje žena od njihovih osnovnih prava. Hvala. Hvala lijepo. Na minutu i pol gospodin Benjan. Hvala stanje ljudskih prava u Islamskoj republici Iranu je često kritizirano. Sloboda govora je teško ograničena i nije nikakva tajna da su iranske vlasti već krenule u jednu ozbiljnu borbu i susprezanje svih boraca za ljudska prava kao i slobodnog tiska i novinara. Dakle, one količina nepoštenih i diktiranih E, suđenja koja se vodi u Iranu je nevjerojatna, pogotovo protiv etničkih manjina, a to je jedan veliki dio njihovog stanovništva. Tu su i Arapi i Kurdski i ostale manjine koje su vrlo velike. I znamo da je Redcliffe recimo jedna britanska državljanka koja živi u Iranu i koja je tamo potpuno nelegalno e, privedena i uhičena i bez ikakvog suđenja mjesecima držana u zatvoru, a zatim je nakon jednog vrlo kratkog i nepoštenog suđenja osuđena zbog špijunaže. Ja sam se nedavno sastao s njenim mužem Richardom Ratkinom gdje smo sudjelovali u Ženevi u jednoj zajedničkoj platformi. Čini mi se da je on jedan vrlo dobar čovjek sa jednim visokim stupnjem osobnog integriteta i hrabro se bori za oslobađanje svoje žene. Ali još u političkom smislu, 2018. kao što znamo SAD se povukao iz nuklearnog sporum Zuma sa Iranom i e, nametno teške sankcije ali nije li to bio jasan zlak Iranu da Evropska unija koja je ostala u tom sporazumu i pomaže Iranu može biti doista prijatelj. Prema tome pozivam Iran da još jedan puta razmisli o svojim politikama i pristupu ljudskim pravima, pogotovo slobode izražavanja i govora. U tom smislu, ako to budu poštivali, mi možemo stvoriti osnove za jednu normalizaciju odnosa Irana i Evropske unije u budućnosti. Hvala lijepo na minutu, gospodin Rivier. Hvala predsjedniče. Da, treba osuditi i prokazati sve te zemlje koje ugrožavaju žene. Iran, naravno, kao što je rečeno u ovoj rezoluciji, ali i Saudijsku Arabiju, Pakistan, kako se ne sjetiti progona koje je bila žrtva Asija Bibi. Dakle, istina je ta da sve zemlje koje, kojima je šerijat, e, osnovni pravni tekst, oprimiraju žene. Dakle, to je E, korištenje tog teksta treba biti osuđeno. Gospodin van der Leyen odlučila imenovati povjerenika koji će biti zadužen za zaštitu našeg e, europskog načina života. Jedna od osnovnih zaštita bit će prokazivanje šerijata. Zašto e, se ni jedna zajednica ne poziva na taj tekst u Europi? Dakle, mi ćemo glasati taj ovaj tekst, bolje jedan korak naprijed nego da nema nikakvog teksta. Ali ne imenujući pravi problem, mi ćemo ostati tu da, e, i naša će uloga biti ta da olakšavamo progon žena u prevelikom broju žena u biti. Gospođa Kanko, jedan minut. Mikrofon vam nije uključen. Dragi kolege, možda je ona nekog voljela ili Mm, dobru hranu ili svoje prijatelje. Njeno ime je Dahar. Poznata je kao plava djevojka boja njezinog omiljenog nogometnog kluba. Osuđena zato što je otišla gledat nogometnu utakmicu što je ženama zabranjeno u njenoj državi. Ali kao što vidimo 29-godišnji Iranac se zapalio pred e, sudom Iranske revolucije u Teheranu u znak prosvjeda, ali to biva sve češće. Ali Iran je pun takvih ljudi kao što su oni ljudi koji su samo željni slobode i protiv proizvoljnog uhićenja i političkih progona. 2018. E, mm, znamo, ali to nije izoliran slučaj. 32 ljudi je u siječnju 2018. samo zato e, uhičeno zato što su se demonstrirali mirno protiv nosenja, nošenja burke i hidžaba. I kao što vidimo, profesor Džalali je također recimo bio i e, profesor koji je gostovao u Briselu i on je uhičen također zato što se nije slagao sa tim praksama. Visoka predstavnica za vanjske poslove ranije ove godine kazala i naglasila da je dijalog jedini način da se može sa Iranom nekako uh, nositi. Ali to nije dovoljno, nije bilo ni Džalalija, ni Zahalali, ni sve ove koji su umrli nakon mučenja, nakon hićenja proizvoljnih i nakon nepravednih presuda. Samo zato što su recimo željeli gledati nogometnu utakmicu. Hvala lijepo, ja bih molio opet članove da poštujete svoje vrijeme koje vam je dodjeljeno. Na jednu minutu gospođa Rodriguez Palo. Hvala lijepo. Ja, sve ćete vi patit, pustit ću vas da patite, natjerat ću vas da patite. To je rekao sudac pred tri optužene žene koje su mirno prosvjedovale. Bačene su u zatvor gdje su mučene, tučene, bez ikakvog eh, pravednog procesa od 2018. su mnoge žene izašle na ulicu u borbi protiv nošenja vela, burke, hijaba i svega onog pokrivala kojima moraju nositi. Kao što vidite, sve su one progonjene, uhičene i to je apsolutno jedno zapostavljanje žena koje se odnosi na tisuće žena u toj državi. Međutim, nema te kulture koja na svijetu koja bi imala pravo oduzeti nama naša prava žena i ljudi. Mi pozivamo iranske vlasti da oslobode uhičene žene, da im pruže pristup pravednom suđenju i da im daju pravo na demonstracije i da ih prestanu diskriminirati. Žene koje nose hijab trebaju biti jednako tretirane kao i one koje ga ne nose, iako oni tvrde da je to bilo, da je to sve na dobrovoljnoj osnovi. Ali i nije očito. Na minutu gospodin Petan. Svakog dana vidimo da se e, još neki britanski državljani završi u iranskim zatvorima i mislim da je Europski parlament su, sudionik u toj tragediji, suučesnik. E, nakon 14 mjeseci iranske e, američke sankcije su na snazi, ali Europska unija ništa ne čini, samo prazna obećanja. Mi znamo koja je bila sad e, velika kriza sa tankerima u prolazu Hormuškom, ali svejedno Europska unija ništa nije učinila osim praznih izjava. Prema tome, gledajući ono što se sad događa, to je Evropska unija nas podsjeća kao Pinokio koji želi biti veliki dječak. Jednostavno nema dovoljno savjesti. Možete li zamisliti e, katastrofu kad bi takva Europa imala i svoju vojsku? A što se tiče ovog parlamenta i našeg posebnog izaslanstva za veze s Iranom, ja sam tražio da se hitno sastanu nakon svih ovih kriznih događaja. Nije bilo nikakvog odgovora. Ponovno sam pokušao, opet nema odgovora. 17 dana od kad smo krenuli još uvijek i nakon najgorih kriza ni se, nije se sastala naša skupina za odnose s Iranom. Čak ni kada su svi ovi ljudi uhičeni, najnoviji uhićenja uhičenja aktivista, ništa se nije dogodilo. Dakle, mislim da je to tragedija za nas. Hvala na minutu, gospod Jones. Hvala lijepo i gospođo povjerenica Tisne. Žene žive pod prijetnjama u mnogim raznim državama, to znamo, ali u Iranu. U Iranu imamo iranski revolu, sud iranske revolucije koji je vrlo strog u svojim kaznama, drakonskim kaznama, nametnutim ženama čak i za najmanji prijestup. I to zašto? Zato što su žene, zato što ne nose hidžabe i zato, i zato što možda gledaju nogometnu utakmicu ili su to pokušale ili zato što daju cvijeće za Međunarodni dan žena, a mnoge među njima su žene sa dvostrukim državljanstvom, državljanstvima iz Europske unije, njima se prijeti teškim posljedicama, recimo ženima, novinarkama koje su radile za BBC kao dopisnice iz Irana. Njima se recimo ometa bilo kakav e, kontakt sa pravnim zastupnicima, njih se također proizvoljno proganja i uhićuje. Imamo čitav dugi popis imena, uključujući Nazrinu o kojoj smo ovdje puno puta govorili. Ekstremne kajne godine u zatvoru, nedostatak lijekova, nikakva nemogućnost da imaju pravnog zastupnika, to su dakle najgore moguće e, zločine protiv ljudskih prava koje Iran počinja, iranski režim prema tim ženama, posebno ženama, novinarkama s dvostrukim državljanstvom i moramo nešto učiniti protiv toga. Jer kao što vidite, gdje god se takva teška kršenja ljudskih prava događaju, mi moramo intervenirati i napokon se aktivirati. Hvala na minutu, gospodin Grudle. Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, dragi kolege. Želim pozdraviti hrabrost svih zaštitnika prava žena u Iranu koji mirno prokazuju kontinuiranu represiju koju žene trpe zbog pokušavanja uživanja njihovog prava na slobodu govora i protivljenja obveznom e, velu. 2018. stotinjak žena je zatvorno zbog takvih e, dijela. Još uvijek su zatvoru i barem pet od njih imaju dvojno državljanstvo, dakle jedno iransko, a drugo zemalja članica iz Europske unije. S obzirom da ih se smatra na neprijatelje države, nemaju pravo na pravnu zaštitu. Tražimo od e, iranskog pravosuđa njihovo e, bezuvjetno e, puštanje na slobodu odmah. I isto tako tražimo od naših država članica nazočnih u Iranu da učine sve što je moguće kako bi dobili potpuni popis zatvorenica koje imaju dvojno državljanstvo, dakle Europske unije i Irana, da ih se podrži, da ih se zaštiti, da im se obiđe u zatvoru, e, javno govori o njima i e, da diplomacija djeluje kako bi se dobilo njihovo oslobođenje. Hvala. gospođa Tovaljer jedan minut, izvolite. Predsjedavajući, u Iranu imamo represiju, e, zastrašivanje i progon žena koje su se pogoršale e, čim su Iranke pokušale pokazati što im se radi u Iranu i to svakodnevno. One se obratile e, društvenim mrežama Europa koja brani ljudske slobode. Ne možemo pristati na to kršenje ljudskih prava e, licemjernog režima koji instrumentalizira moć. Tu se radi o fanatizmu koji dolazi, zahvaća i europske gradove uz političko ljevičarsko sljepilo i sučešće koje se bori e, za njih na europskom teritoriju kao da se radi tu o pravu zajednica. Ne možemo se pozivati na kulturnu raznolikost, a ignorirati vlastite vrijednosti europske vrijednosti. Dakle, solidarnost Europe sa iranskim ženama mora vrijediti za sve žene koje žive na europskom teritoriju. Njihova sloboda jest i naša sloboda. Hvala. Jedan minut, gospodin Čarnecki. Izvolite. Predsjedavajući povjerenice, Iran je zemlja koja ima lijepu, dugu povijest e, koja seže do antike i tim prije treba tražiti te žene da poštuju žene. To uopće nije paradoksalno s takvom povješću. U vrijeme Šaha, Palavija, žene su imale puno više prava nego danas. Dakle, došlo je do regresije, što je tužno. Naravno, kada govorimo o pravima žena u Iranu, treba prije svega slušati glas tih žena koji su odšli u Iran, živjeli u Iranu i koje su napustile tu zemlju i koje znaju što se stvarno tamo događa. Već smo organizirali više konferencija na kojima su sudjelovale žene koje su napustile Iran, među kojima gospođa Rajadi. Sjetimo se isto i osoba koje imaju dvojno državljanstvo. Dakle, ne smijemo zaboraviti te osobe i moramo učiniti sve kako bismo im pomogli. Hvala. Gospodin Regner, jedan minut. Hvala lijepa. 70% iranskih žena je protiv njihove obveze strogog, eh, strogog nošenja hidžaba što je proizašlo iz eh, studije centra jednog znanstvenog. I sve više žena bori se protiv obaveze nošenja burke ili hidžaba i bori se za pravo da može nositi što želi bez straha od uhićenja ili nasilja. Kao što znamo, desetine žena boraca za svoja prava, kao i muških aktivista za ljudska prava, zadnjih godinu dana uhičeno i podvrgnuto mučenja. Ali četiri muž hrabre žene, Saba, Kordašari, Mogdan, Kešvar, Bar, Jasman, Arijani i Moni Rep, Apšarpša, su potpuno mirno prosvjedovali protiv obaveze na nošenje hijaba u Iranu i onda su Osuđene na skandalozne kazne od 16 do 24 godine zatvora. To nije prihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo i mi tražimo da se smjesta te aktivistice za ženska prava oslobode. Thank Hvala. Karlsbro, jedan minut, izvolite. Hvala lijepo predsjedajući. Proteklih mjeseci su iranske vlasti poduzele daljnje korake kako bi pojačale još i poštrile e, progon žena i njihove tlačenje u Iranu. Mi znamo da su aktivistice za ženska prava koje su mirno prosvjedovale ili tri žene koje su oslav, jednostavno objavile jedan video koji su snimili o samima sebi gdje nisu nosile burku i gdje su jednostavno dijelile cvijeće u povodu dana žena u, na stanici javnog prijevoza metro stanici. Te žene su sve uhičene i potpuno drakonske kažnjene u jednom suđenju koje nije bilo nimalo pravedno i dobile su kazne od 16 do 24 godine zatvora za takve stvari. Prema tome, Evropska unija mora vrlo jasnim glasom stati iza, tih žena i iza prava žena i djevojaka posebno, naravno i ljudskih opširnije. Mi živimo 2019. godine, svako mora imati pravo o sebi odlučivati. Hvala minutu na gospodine Bejresa. Hvala lijepo. Zamislite, zamislite da je vaša sestra krenula prosvjedovat protiv jednog režima koji je uništio svaku životnu radost vaše sestre. Zamislite da je vaša čerka e, osuđena na 20 godina zatvora samo zato što ne želi nositi glavo pokrivalo, borko hijab, bilo šta. To mislim da bi cijeli svijet uzburkalo, mislim da bi svi se digli na oružje ako treba. Ali danas mi ništa ne činimo, mi da pače čak i prijateljemo s tim režimom, posjeo čemu ih. U Francuskoj smo čak doživjeli da se E, ni na političkoj najviše razini kad dođu izaslanstva i političari i predstavnici ne žele pozdraviti vlastitom rukom. I onda su rekli da je to tako jer u Iranu tradicija kulturna da kada se dođe ženama se ne daje ruka. Prema tome i kad dođu u najviše političke posjete ženama ne pružaju ruku. Mi moramo zato naše zapadne vrijednosti, zapadne tradicije i svjetonazor uvijek iznova naglašavati i aktivirati se protiv ovog što se tamo događa. Hvala gospodin Köster. Kolegice i kolege, žene se u Iranu gotovo svim područjima života i društva masovno diskriminiraju i to E, se posebno naravno je šerijatsko pravo koje se primjenjuje čak primjenjuje i smrtnu presudu za žene kod različitih prekršaja. Dakle, to je vlast koja se bazira isključivo na muškoj vlasti, fundamentalizmu i teškoj, teškom kršenju ljudskih prava. Svaka manjina, svako ko misli drugačije, biva isključen ili eliminiran. Slučaj aktivistica iz Irana to samo potvrđuju. Potvrđuju grozotu i odvratnost tog režima desetine godina, dvadeset i više godina teškog zatvora, bičevanje i mučenje samo zato što su se borili za ljudska prava na miran način, to je neprihvatljivo. Dok takva klerikalna diktatura postoji u kojoj se žene tako potisnute uvjeti za bilo kakvu mirnu koegzistenciju država na Bliskom i Srednjem istoku ne postoje. Gospodin imate jedan minut. Predsjedavajući kolege, Povjerenice, dopustite da odam najdublje poštovanje i solidarnost eh, svim borcima za ljudska prava u Iranu i osobito sam dirnut eh, hrabrošću iranskih žena koje su na tako miran način eh, u podzemnoj željenici poklanjajući cvijeće drugim ženama odlučile prosvjedovati od, na određeni način to me podsjeća na našu mirnu, naš mirni otpor od sovjetskoj okupaciji, osobito na balčki način. Mi smo ostvarili slobodu, a iranske kolegice su dobile nezamislivo duge zatvorske kazne. Kontinuirana kršenja prava žena i, i borba protiv oporbe i novinara je davno eh, ovladala Iranom. To i izašlo preko njenih granica. Pozivam iransku vlast da poštuju ljudska prava i temeljna prava sukladno sa međunarodnim e, standardima i međunarodnim instrumentima koje je ratificirala ta zemlja. Također pozivam i vijeće da revidira europski stav e, prema Iranu i razmotri dodatne sankcije. Hvala. Hvala. Gospođa Višnjevska, jedan minut. predsjedavajući, dame i gospodo. Položaj žena u Iranu jako je težak. Moraju se boriti za svoja temeljna prava. Kamenovanje je jedan od načina pogubljenja koji je dopušten prema iranskom zakonu. Kada su žrtve silovanja, njih se kažnjava. Žrtva je kažnjena zajedno s počiniteljem. Često su im uskraćena njihova izborna prava, primorane su nositi hijab. Njima je potrebna naša podrška. Borci za ljudska prava, među kojima i europski državljani, često su osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. To je izgovor za tako kažnjavanje, odnosno izgovor za tako kažnjavanje jest, na primjer, stupanje u kontakt eh, s predstavnicima Europske unije, un ili medija. Iranske vlasti hoće imati bliže veze s Europskom unijom, pa trebalo bi onda od njih tražiti da poštuju ljudska prava i da poštuju prava građana Europske unije. Gospodje Kuter, jedan minut. Hvala predsjedavići. Žena je ljudsko biće i stoga ima neotuđiva prava koja se ne mogu uskratiti gdje god bila. I s obzirom da vjerujemo u vladavinu prava, ova temeljna prava mora biti zaštićena svugdje. Čak i daleko od naših granica. Mi razumijemo i štitimo sociokulturne pa i vjerske razlike, ali ne možemo razumjeti kako se to može koristiti kao sredstvo odvraćanja u kontekstu iranskih žena. Ne možemo razumjeti kako aktivisti i ljudi koji se zalažu za slobodno društvo kako mogu biti u takvom, takvoj situaciji. situaciji Malta, moja zemlja, e, je potpisnica Istanbulske konvencije gdje se govori o nasilju protiv žena. Stoga sam još više riješena da stanem na stranu kolega i da se uputi poziv Iranu i od njih traži da se poštuju prava žena, a ne da ih se diskriminira više. Hvala. Gospođa Rafaela, jedan minut. Povjerenice, dragi kolege, tri e, borkinje za ljudska prava u Iranu su dobile kazne od 16-23 godine. Koji je njihov zločin? Pa to što su si dale slobodu da odluče kako će se obući a u stvarnosti biti radi se o muškom režimu koji se boji žena koje traže svoja prava i jednakost. Ovaj zadnji incident nije izoliran. Iranski režim, ispričavam se, ali nemamo prijevod na engleski. Možete li ponovno početi? Iz početka? Izvolite. Draga povjerenice, uvaženi članovi, Tri borkinje za ljudska prava iz Irana su, osuđene na kazne zatvora 16-23 godina. Pitate se koji je njihov zločin? Pa taj što su dale slobodu da odluče kako će se obući. U stvarnosti, naravno, ovdje se radi o muškom režimu, režimu muškaraca koji se boje žena, koji traže svoja prava i zahtijevaju jednakost. I ovaj zadnji incident nije izoliran. Iranski režim ima dugu povijest zloporabe ljudskih prava E, postoje tisuće sramotnih e, sudskih e, predmeta u kojima je bilo čak i izricanje smrtne kazne. Dakle, draga povjerenice, pozivam vas, visku povjerenicu, da učinite sve što u vašoj moći, da se odmah oslobode ove hrabre bornje za ljudska prava. Nitko ne bi od njih, nijedna vlast ne bi smjela stavljati žene u zatvor zbog toga kako se oblače, niti u Iranu, niti bilo gdje u Europi, bilo drugdje. Ne trebaju nam muškarci, niti na vlasti koji nam, da nam govore kako da se oblačimo. Hvala. Hvala vama. Slijedi slobodno javljanje za riječ. Gospodin Lopez Aguilar, jedan minut, izvolite. U četvrtak ujutro na plenarnoj govorimo o pitanjima kršenja ili nepoštivanja ljudskih prava tu se pokazuje koji su naši prioriteti, naše vrijednosti i govori se o vanjskoj politici e, Komisije Europske unije. I posredstvom rezolucije, što je rijetko za ovo mjesto, ova, e, ovaj dokument e, je jednoglasno podržan. Dakle, ovdje se radi o kršenju, konstantnom kršenju, nepoštivanju ljudskih prava, odnosno prava žena u Iranu. Dakle, ovdje imamo slučaj žene koja se, koja je izvršila samobojstvo zato što je što su je htjeli osuditi jer je otišla na nogometnu utakmicu i prerušila se u muškarca. Europska unija puno je toga uradila kako bi se zadržao eh, i napravio sporazum, o, nuklearni sporazum sa Iranu. No, to ni u kom slučaju ne umanjuje naše pravo, moralno pravo da tražimo kraj sustavne diskriminacije i progona žena i flagrantnih kršenja njihovih prava. Hvala, gospođa Deli, imate jedan minut. Hvala, predsjedavajući. I ja stojim rame uz rame sa ženama koje se bore za ljudska prava i jednakost u Iranu. U potpunosti podržavam pozive za oslobađanje tih žena iz zatvora i koje se zalažu za poboljšanje prava žena i naravno u potpunosti imaju pravo oblačiti se kako hoće i po svaku cijenu osuđujem smrtnu kaznu osobito e, kod maloljetnika. No moram reći da mi se čini da ovaj dokument neuravnotežen, a ovdje se u ovo vrijeme kada Iran e, pod opsadom brojnih e, međunarodnih igrača. Evo, netko nam je došao ovdje danas i tvrdi da Iran e, hoće izazvati rat sa SAD-om, a u suštini Sjedinjameričke države su te koje su pogazile nuklearni sporazum i, i države uništavaju gospodarstvo Irana i narušavaju prava muškaraca i žena. Da, svi mi znamo da se Iran mora promijeniti, nije on jedini koji mora, naravno da, ali naravno da mora. I pozdravljam želju da E, bude jednak broj e, žena kao i muškaraca u Iranskom parlamentu i pozdravljamo ovaj zahtjev, ali nećemo ništa ostvariti ako ne promijenimo situaciju sa sankcijama. Hvala, gospodin Kelly, jedan minut. Evo, samo se želim e, složiti s onim što su mnogi rekli. Situacija poža žena u Iranu je neprihvatljiv, osobito gledajući e, kroz oči Europske unije. Ja sam bio u prethodnom sazivu u delegaciji za Iran i puno smo radili kako bi nuklearni e, sporazum e, bio održan i Europska unija uložila je puno truda, ali tu treba biti reciprocitet i treba dati ženama slobodu koju e, punu slobodu i nitko im ne treba govoriti kako da se oblače. I slažem se s kolegicom Klerdeli e, koja je spomenula obveze e, SAD-a u Iranu i sporazum, nuklearni sporazum, jer su se oni izuzeli iz tog sporazuma, a to je učinjeno usprkos tome što je došlo do sporazuma u prethod, sa predsjednikom, predsjednikom Obamom, a to ne popravi situaciju. Hvala. Hvala gospodin Habib, jedan minut. Najpša hvala. Ja sam zgrožen današnjom debatom. Najveći saveznik Europske unije u povijesti su Sjedinje američke države. Kada SAD s pravom nametne Iranu sankcije, Europska unija aktivno ide podrivati te sankcije subvencijama na susreću, to je propalo u lipnju ove godine, SAD je ponudila podršku u e, ormskom tjesnacu e, i europske države su to odbile i nećem, nemojte zaboraviti da je u srpnju britanski e, brod da su ga zauzeli Eh, Iranci, a do čega ne bi došlo da, da je Europska unija podržala SAD. I sada imamo sve ove riječi u vječnici, a ništa se ne čini kako bi Europska unija podržala svog najvećeg saveznika ikada. Još jedna stvar, ne ulažete dovoljno novca u NATO, ali ga ulažete u novu europsku obrambenu snagu, pa to je totalno krivo. Dajte si, eh, stanite iza SAD-a i trebate znati koji su vam glavni prioriteti. Hvala, gospođa Ward, jedan minut. Najljepša hvala, predsjedniče. Ja sam se upoznala s Richardom Radcliffeom, eh, eh, mužem nazvanim Sagraj radcliff eh, žene koja ima dvojno državljanstvo. On je vodio trogodišnju kampanju za oslobađanje njegove žene i išao i na štraj glađu i solidarnosti sa nepravedno osuđenom, zatvornom ženom. Nazaren je sama u zemlji koja ne priznaje njeno dvojno državljanstvo i koje Eh, je stavljao u izolaciju i izložene prijetnji druge osude i presude. Eh, grozni uvjeti u kojima živi eh, su neprihvatljivi, tome se mora stati u kraj. je zatvorenica zajedno sa Araz Miri Britankom koja je stav, bačena u tamnicu prošle godine kada je za svoju obitelj. Tu je i Kamil Abadi jako pošten van eh, akademski građan koji je iz nepoznatih razloga zatvoren. Dakle, europljani koji imaju dvojno državljanstvo ne smiju biti zaboravljeni, a i ne smije ih se dalje ugrožavati neopreznim riječima. A ovdje mislim na nesretnu i krivu izjavu Borisa Johnsona kada je bio eh, ministar vanjskih poslova zaslužujemo bolje od toga. Hvala. Sada mi je čas dati riječ povjerenici Tyson. Hvala gospodine predsjedatelje, časni zastupnici, predsjedatelji. Mi smo posvećeni branjenu ljudskih prava i prava žena. E, nažalost, u mnogim zemljama, uključujući u Iranu, e, žene su pod prijetnjom i njih se zlostavlja ili zato što brane ljudska prava ili samo zato što su žene. E, često su predmetom mržnje, zlostavljanja, prestrašivanja, a ponekad i seksualnog zlostavljanja ili im prijeti kazna zatvora zato što su žene. Moram reći da sam žalosna zbog sudbine Sahar Toja Rari koja se zapalila, samo spalila kad je čula da će zbog toga što je otišla na e, stadion e, možda biti u zatvoru. E, to je strašna povreda ženskih prava. Nijedna žena ne bi trebala biti zatvorena zbog toga što je otišla na sportsko natjecanje. Za Europsku uniju je sada trenutak da pokažemo u kolikoj mjeri želimo pomoći običnim ženama u cijelom svijetu koje su na izvanredan način doprinjele čovječanstvo. Osmi stupnja ove godine Europska unija ja je rekla u zajedničkoj izjavi da svim ženama na cijelom svijetu želimo dati ista prava, pristup e, zdravstvu, pristup zaposlenjima, te isto pravo na budućnost. Nikad se nećemo prestati borati za prava žena u Europskoj uniji, svugdje u svijetu, e, kako ne bismo stali napretku. Dakle, prava za žene eh, su dio našeg rada u eh, eh, Iranu. U tijekom redovitog političkog dijaloga s Iranom e, bilateralno radimo e, na tome Evropska unija stalno postavlja tijekom svake suradnje pitanje e, ljudskih prava i ženskih prava. Redovito smo s vlastima spominjali branitelj, spominjali branitelje ljudskih prava tražeći da se žene ne zlostavljaju i ne zatočavaju. E, isto se dogodilo 2012. godine e, kada je e, gospođa iz Irana dobila Saharov nagradu i nakon toga imala, zapravo bila zatočena vrlo dugo. Prava žena, pravo djevojaka će sigurno e, biti ponovno na dnevnom redu kada u studenom ponovno e, budemo e, razgovarali u jednim narodima sa Iranom. Sigurna sam da se ova rasprava odnosi i na žene i građane Europske unije koji imaju dvojno državljanstvo, odnosno Irana i E, Ujedine naroda e, kada e, zatočite građane Evropske unije, kao što je to bio slučaj sa građankom Ujedinjene kraljevine, to je u potpunosti suprotno ljudskim pravima i sporazumima koje je i Iran Eh, potpisao. Eh, kao Evropska unija nastavit ćemo se boriti za oslobađanje svih građana koji imaju dvostruku E, nacionalnost zemlje Europske unije i Irana kao i za sve branitelje i borce za ljudska prava. Borit ćemo se da se nikog e, ne zatočava e, proizvolno te da se zatočenici ne zlostavljaju. Oni moraju imaju pravo na pravne zastupnike kao i na medicinsku zaštitu i skrb. Zahvaljujem na ovoj raspravi Europskom parlamentu i mogu vam e, reći da e, nas ohrabruje e, pozornost koju Europski parlament daje ovom pitanju. Te ćemo zajedno nastaviti raditi kako bismo podržavali branitelje ljudskih prava na cijelom svijetu. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. Dobio sam šest e, e, e, amandmana za rezolucije od e, različitih političkih klubova. Sada je debata zatvorena i danas ćemo imati glasovanje koje će početi u 12 sati danas. Tako da ćemo sada zaustaviti raspravu, prekinuti raspravu, oprostite.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 će biti umjesto gospodina Svena Miksa u izaslanstvu Europske parlamentarne skupštine Euroneta. E, dakle, to da stupa na snagu sa danom najave gospodin Jozas Oleksas umjesto gospodina Svena Miksera. Dakle, oprostite kolegice i kolege, imali smo e, malo zakašnjenje zato što je konferencija predsjednika dugo trajala. Riječ je bila naravno sa slušanjima koje su pred nama i koje nas sve E, jako zanimaju. Kako sam čuo, konferencija je dovršila i odluke su manje više donesene, koliko sam čuo. Pa stoga da vam sad iskoristim priliku i svima vama kažem, posebno novim zastupnicima, mi smo kod zadnjeg glasanja jednog dana, jednom danu, pogotovo kod e, onih onim kolegama, je to bitno koji moraju se žuriti, da se, dakle, događalo nam se da su oni kolege koji su se žurili e, zaboravili ili nisu imali kartu za glasanje. I sad vam naglašavam, ako vi svoju karticu za glasanje izvlačite prije nego što je glasanje završeno, vi ste time zapravo poništili kompletno svoje glasanje. A to je onda jako bitno i za poimenično glasanje i sve ostale procedure. Prema tome kad vi i čak i ako odete, molim vas ostavite karticu u onom šlicu, u onom utoru u kojem se ta kartica stavlja dok ne završi svo glasanje. Jer inače ćete poništiti svoje glasanje do tada. Evo, mislim da su se svi sad okupili, evo stižu i zadnji, pa prema tome možemo početi sa glasanjem. Prvo glasanje nije poimenično glasanje, počinjemo sa stanjem u Turskoj i e, dakle, uklanjanjem, dakle, neimenovanjem izabranih gradonačelnika. Ko se tu, glasamo o ovoj rezoluciji u cijelosti, tko je za, tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Dakle, taj zahtjev za rezolucijom se odbija. A sad prelazimo na, to je, riječ je bilo o ECR-ovom prijedlogu, a sad prelazimo na zajednički prijedlog pet klubova. Prvo imamo uh, amandman drugi, uh, glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Evo, poimenično glasanje sada za... Jeste li glasali? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Zatim 1D. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Rezolucija u cijelosti koja na izmijenjenom izdanju. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Time ova zajednička rezolucija pet klubova usvojena. Prelazimo na glasanje o rezoluciji o Mijanmaru, posebno situaciji e, naroda Rohingya. Imamo zajednički zahtjev za rezolucijom šest klubova. Imamo prvo amandman jedan koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim e, za rezoluciju cijelosti tko je za, tko je protiv, suzdržani, To je vjerojatno usvojeno, ali imamo jako puno suzdržanih, prema tome provjeravamo elektroničkim putem. Otvoreno je. Jeste li svi dali glas? Zatvoreno je glasanje. Usvaja se evo sad više ni nema tako jako puno kako se meni činilo suzdržanih. Prelazimo na rezoluciju o Iranu, posebno stanje za aktiviste za ženska prava kao i za sve one koji su uhićeni i progonjeni, a imaju dvostruko državljanstvo. Imamo prijedlog e, pet klubova, klubova. prvo imamo amandman drugi, e, otvoreno glasanje. Jeste li svi glasali poimenično? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Zatim amandman prvi u poimeničnom glasanju otvoreno. Jeste li svi dali sad glas? Zatvoreno je glasanje. Odbija se. Amandman treći, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada o rezolucija, glasamo rezoluciju cijelosti poimenično otvoreno glasanje. Jeste dali glasove? Zatim zatvoreno je glasanje. Usvaja se. Prelazimo na rezoluciju o patentibilnosti biljaka i bitnim biološkim procesima. Imamo prijedlog rezolucije šest kluba od koje za rezoluciju cijelosti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim E, zahtjev za rezolucijom u odnosu na važnost sjećanja za budućnost Europe. Imamo zajednički prijedlog rezolucije pet klubova. Prvo imamo članak treći ishodišnog teksta poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Članak četvrti, ovdje imamo najavljeni usmeni amandman kolege Fita. Želite li ga postaviti? Izvolite. Dame i gospodo, zahtjev za europskom kulturom sjećanja koja na osam stranica govori o genocidima i svim oblicima totalitarizma i zločina protiv čovječnosti, a pritom niti jedanput otvoreno ne spominje židove, ne kao da su njih nema, nego da su samo Rome ili kolega nismo u obrazloženju, možda bi bilo bolje da formulirate ovo kao usmeni amandman, za više od toga ovdje nema prostora. to nije sad... E, molim, uključite mikrofon. Dakle, predlažem sljedeću izmjenu uz članak četvrti i to da se poimenično glasa. Molim. Europski parlament iskazuje duboko poštovanje za milijune žrtavskih žrtava holokausta zbog kojih je došlo do stvaranja države Izraela kao i zbog onda sve ostale žrtve, žrtvama eh, holokausta i tako dalje, genocida. A sada velika molba svim posebno ljevom dijelu našeg parlamenta. Molim vas, ustanite kad imate nekakav zahtjev koji postavljate kako bismo mi znali s kim imamo posla. To se odnosi dakle posebno na eh, Ujedinjenu ljevicu i sve stranke eh, ljevlje od ljevog centra. Kolega, ja sam vam već bio oduzeo riječ, a ovo na kraju nije bilo potrebno. Prema tome ja sada nisam stigao, ali ako ponovite tako nešto pozvaću vas na red u skladu s pravilnikom i opet vas isključiti. Kolega Milhius ili gospođa kolegica, izvolite. Molim, to je u vezi pravilnika. Da. Prijevod prevodioci nemaju vremena prevesti govornike prije nego što glasanje prođe. Prema tome, njemački govornici u dvorani imaju šansu da razumiju o čemu mi glasujemo, ali mi ostali uopće ne znamo o čemu se glasuje ako vi ne budete malo sporiji, jer se ne stigne prevesti s njemačkog na druge jezike. Dakle, kolegice, jedno po jedno ćemo ovdje raditi. Prvo imamo usmeni zahtjev za amandmanom kolegom Fift koji je bio za, povezan sa zahtjevom za poimenično glasanje koje ćemo provesti. Ali prvo moje pitanje imate li bilo kakvih e, primjedaba ili prigovora na ovaj usmeni amandman? Čini se da nitko nema prigovora, pa onda sada, molim, glasujemo o ovom usmenom amandmanu. Dame i gospodo, mi smo još mladi parlament u ovom novom sazivu i prema tome imamo mogućnost postavljati usmene amandmane. Poslovnik on ne predviđa nikakvu raspravu ni javljanje za riječ na usmenem prigovore. Samo predviđa pravilnik jedno pitanje predsjedavajućeg da li ima prigovor na usmeni amandman. Ako se onda 40 kolega ne podigne, onda se ne može o tome raspravljati. A, tako i tako nije se diglo, prema tome mi nastavljamo bez rasprave. Kolega Herbst, kolega Herbst. Kolega Fest, oprostite, kolega Fest. Molim, kolega Fest. Molim vas, stavite slušalice ako treba. Dozvoljavate li? Slažete li se? da još jedan puta postavim pitanje tko ima prigovora na oralni amandman zato što kolege još nisu upoznati bili sa ovom procedurom. Dakle, kolega Fest smatra da to nije u skladu sa poštenom praksom da dva put pitam. Prema tome sada glasamo o amandmanu usmenom. Po imeničnom glasanje sam ovdje već najavio, sada je provodimo. Kolega je postavio usmeni amandman i, na taj, i zatražio glasanje poimenično. A sad imamo još jedan zahtjev u pravilnik, u vezi pravilnika koji je to bio gospodin Kovačev. Ja sam malo iznačen, iznenačen jer je poimenično glasanje se mora, koliko ja znam, nekoliko dana unaprijed zatražiti. Zašto, možete, zašto možete sada zatražiti kad postavljate usmeni amandman i poimenično glasanje i onda vi to i odobrite? Dakle, kolega Kovaček, ja sam se zadnje tri godine jako intenzivno bavio poslovnikom i priznajem da ga ne znam možda posto na pamet, ali u prirodi je stvari da četiri dana naprijed ne mogu zatražiti poimenično glasanje ako na tom e, tog dana dobijem e, postavljen zahtjev za usmenim amandmanom kojeg nismo unaprijed znali. Prema tome, to je spontano pravilna odluka s moje strane. Ako nije bilo prigovora protiv usmenog amandmana, onda se ide i na poimenično glasanje ako je to tako zatraženo i povezano sa usmenim amandmanom kad je postavljen na raspravi. Prema tome, tako smo i ja odlučio i zato sad idemo na glasanje poimenično o tom usmenom amandmanu. Otvoreno glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje zatvoreno. Zahtjev se odbija. Dakle, usmeni amandman se odbija. Ima li još javljanja za riječ koja nisu razriješena ovim sada? To nije slučaj, prema tome idemo na članak 6 ishodišnog teksta, glasanje otvoreno. Glasanje je otvoreno, ponavljam. Jeste li svi dali glas? Za glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim članak 12. ishodišnog teksta u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio u poimeničnom glasanju, glasanje otvoreno. Jeste li svi dali glas? Glasanje zatvoreno. Usvaja se. A zatim prelazimo na članak 20. amandman prvi. U vezi s tim imamo najavljen usmeni amandman od kolege Bütikhofera. Hvala. Hvala e, na ovom oralnom amandmanu e, socijaldemokratskog kluba. Evo, sad ću vam to pročitati na engleskoj verziji. Zahtjev socijaldemokratskog kluba e, glasi kako slijedi. Kako bi se učinkovito zabranili neofašističke i neonacističke skupine kao i bilo kakva druga udruga ili sklop e, koji glorificira nacizam i fašizam i na ovom mjestu usmeno tražim da se doda ili bilo koji drugi oblik totalitarizma. Ima li bilo kakvih prigovora protiv ovog usmenog amandmana? Nije slučaj. Dakle, onda o ovom izmijenjenom prijedlogu Evo, koliko sam izbrao, to je 24 kolege koji su se digli. Dakle, nije onih potrebnih 40. Stoga ćemo sada glasati o ishodišnom amandmanu broj jedan i to u izmijenjenom izdanju kako je socijaldemokratski klub predložio usmenom amandmanom. O tome glasujemo poimenično. Otvoreno je glasanje. Jeste svi glasali? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. A sada prelazimo o, na glasanje o rezoluciji u cijelosti kako je sad izmijenjena i dopunjena, otvoreno je glasanje. Jeste li svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Dame i gospodo, prelazimo na e, glasanje o rezoluciji o stanju implementacije zakonodavstva protiv pranja novca. Imamo prijedlog rezolucije četiri kluba i prvo imamo amandman jedan, molim, poimenično glasamo. Jeste li svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman drugi, poimenično glasanje, otvoreno je. Jeste svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. E, amandman treći, poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Svi ste dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman četvrti, poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Svi ste dali glas? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Dakle, drage kolegice i kolege, prije nego što pređemo na glasanje o rezoluciji u cijelosti, kratko bih se osvrnuo na sve ono što je rekla kolegica Melchior u vezi tempa govora. Dakle, kolegice, mi se ovdje trudimo biti što je moguće učinkovitiji da idemo jednim relativno brzim tempom. I znamo da se na početku jednog mandata uvijek kolege žale da je sve ide prebrzo. A na kraju mandata se kolege više žale da sve ide još uvijek presporo. Ja vam mogu reći da sam ja već reducirao svoj uobičajeni tempo i brzinu već danas i uvjeren sam da ćete sa svim ostalim potpredsjednicima kao i sa mnom ćete se na kraju nekako i naviknut na nas i zaći s tim na kraj. A sada prelazimo na glasanje o rezoluciji u cijelosti. Glasanje otvoreno. Jeste li svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prema tome sada svima želim dobar tek, a oni koji putuju njima sretan put kući. I želio bih kao i uvijek sve kolege zamoliti da dvoranu napuste relativno brzo kako bi kolegice i kolege koji imaju obrazloženje glasanja mogli to iznijeti, a one kolegice i kolege koji žele to slušati to mogli učiniti neometano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 In Dakle, dame i gospodo, drage kolegice i kolege. Mislim da možemo sad prići na to da neke kolege poimenično ovdje imenujemo kolegu Kasparija i kolegu Sajera primjerice koji ulaze u protokol. Kolega Henan i još e, trojica kolega koji bi zapravo volili otići. Gospođa Infeld, gospođa Orkan, pa i onda kao i povremeno inače gospodin Bütikofer.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 Imamo ukupno 20 javljanja za riječ za obrazloženje glasanja. Počinjemo sa patentibilnosti biljaka i biološkim procesima. Rezoluciji koju smo u vezi s tim osvojili. Gospođo Šojdrova, molim vas, pričekajte malo, oprostite. Možete li tu na desnoj strani još malo razmaknuti redove? Kolegice Šojdrova. Štovane kolegice i kolege, ja sam vrlo sretan što je Europski parlament vrlo jasno protiv e, svih ovih e, uzgoja biljaka i životinja koje su s pomoći na umjetni način nastane. Mi smo dali savjet komisiji i vijeću da razjasne ono pravno stanje koje do sada vlada u vezi s tim. Vrlo je važno da djelujemo na Europsku organizaciju za patente kako bi postojala i ojačala se pravna sigurnost. Inače bi se mogla recimo biološki materijal koristiti vrlo slobodno za e, znanstvene svrhe ili za raznožavanje. a to nije ni u kom slučaju u našem interesu da se takve stvari dalje vode i patentiraju bez nadzora i zbog toga smo i podržali ovu rezoluciju. Apeliram na zemlje članice da svoju pravnu situaciju u vezi s time raščiste. Hvala lijepo kolegice Šojdrova. Mogu li zamoliti klub ECR-a da sada predstavnici ECR-a napuste dvoranu koji ne ostaju ovdje da slušaju obrazloženje? Molim vas kolege. Bilo bi vrlo pristojno kad biste ovo prostorio odmah napustili ako ne želite sjediti, slušati ili sudjelovati u obrazloženju. So, thank you. Herr Kollege Polčak. Kolega Polčak, izvolite. Děkuji, pane předsedo, za Hvala lijepo, predsjedajući. na početku bih svog stajališta naglasio sljedeće. Ja sam podržao ovu rezoluciju zato što je po mom mišljenju patentibilnost biljaka ili živih bića koji su rezultat uzgoja, mislimo pogotovo ovakvog uzgoja potpomognutog, prelaze one granice prihvatljivog. I javnost je već i rekla svoje, oni ne žele da se to patentira. Ovaj parlament se uvijek zauzimao za zaštitu intelektualnog vlasništva. I stoga se mi zalažemo zato da se ovdje vrlo jasne granice povuku kako bi se javni interes e, u, sačuvao javni interes za pristup biološkim izvorima je vrlo velik. Stoga sam i podržao ovu rezoluciju. Osim toga mislim da je to ujedno i jaki signal Europske agencije za patente. Hvala kolegica Riči. Um, Hvala. Pitanje patentabilnosti živih organizama je nešto što me u potpunosti šokira. Drugim riječima, resursi i e, sjemena e, to je nešto što pripada javnom znanju, a sada e, govorimo o tome da bi to moglo preći u vlasništvo velikih korporacija. Vrlo je važno da mali poljoprivrednici imaju pristup ovakvom znanju. Patentabilnost e, biljaka, e, osim što čini takve biljke nepristupačne poljoprivrednice, poljoprivrednicima, također ugrožava održivost lokalnih ekosustava kao i mogućnost e, osiguranja sigurnosti hrane. E, velike korporacije e, zapravo kradu znanje o biljkama od lokalnih poljoprivrednika koji na to ne pristaju i koji o tome ništa ne znaju. Hvala lijepo kolega Olekas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 Bioraznolikost je e, izvor uzgoja novih biljaka. Iz te bioraznolikosti sve ide e, i e, nije dovoljno samo stvoriti nove vrste. Trebaju nam nove inovacije, nova postignuća. To je jako važno za proizvodnju hrane. Patenti su važni, međutim oni koji posjeduju patente neće svima i uvijek dati dopuštenje za korištenje sjemena. Moramo imati pravnu sigurnost, naročito u slučaju da će se takvo sjeme koristiti za e, uzgoj novih biljaka. Vjerujem ili za nove vrste. Vjerujem da ne možemo e, dopustiti patentabilnost genetičkih materijala. Hvala, kolega Henen. Hvala. E, napredovanje u uzgoju biljaka i e, tehnologiji biljaka je ono što se, e, čemu smo svjedočili tijekom naših života. E, tu imamo velike napretke i zbog toga smo sada kadri hraniti veliku populaciju i naročito zbog masovne proizvodnje biljaka. Mi smo dopustili da se se nove e, vrste e, obnove. Evropska unija mora biti na e, biti predvodnik ove tehnologije. Međutim, zbog korporacija se zapravo isključujemo iz ovakvog napretka. Hvala gospodine Henen. Hvala lijepo, ali time smo uglavnom završili obrazloženja ove rezolucije o patentibilnosti biljaka i sad prelazimo na obrazloženje rezolucije o važnosti sjećanja za europsku budućnost. Počinje kolegica Hilde. Hvala gospodine eh, predsjedniče. Eh, ova eh, parcijalna rezolucija e, ne spominje žrtve totalitarnih sustava i e, vrlo često se to događa. Europska unija e, mora jasno pokazati što je njoj važno. Što, je, što ima tu važnije? od toga zbog toga što je Europska unija ta koja bi trebala jamčiti mir Europskoj uniji. Međutim, to nije slučaj e, jer e, ovdje se povijest e, niječe i nećemo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti da je 20 milijuna Rusa poginulo, da je žrtvovano kako bi Europa živjela. Dakle, što se tiče ove unije, ona postoji sve više i više auto e, diktatorska e, i diktatorski sustav. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. E, ova rezolucija je problematična jer ja vjerujem u povijest i sjećanje na povijest. Takvo povijesno osjećanje mora postojati. Moramo se e, prisjetiti bolševičke opresije. Europu je gazila bolševička čizma 50 godina. Dati ću vam primjer toga pokušaj da se e, podijeli bugarska nacija i da se e, stvori makedonski identitet. Ovakvu ideologiju trebamo zabraniti, trebamo zabraniti nedemokratske režime. I to je jedna simbolična radnja. Hvala.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 tirane koji su potpisali tajni protokol i zbog toga je došlo do holokausta i do velikih e, deportacija. Moji e, roditelji e, su u vlakovima za životinje deportirani na Sibir. Mi smo se borili za slobodu. Kao što smo vidjeli u ovoj e, prostoriji nema puno nas koji znamo što se e, događalo iza željeznih e, zavjesa. Želimo spriječiti da se ovakve stvari ponovno dogode u budućnosti. Voted against this resolution not because I don't care about historical remembrance ja sam protiv ovog i to zbog toga što mi je previše stalo do povijesni, do povijesti. Ova Ovdje se europska e, povijest svodi na povijest Evropske unije. Govorimo o e, holokaustu, ali zaboravili ste neke e, važne narode. Evropska, povijest Europske unije nije povijest Europe. imamo e, nacionalne države, države koje ne smiju Hrvatska kabina e, ima velike tehničke probleme, ispričavamo se, moramo prekinuti prijevod na trenutak. Thank you, Mr Vice President. I think one of the most important clauses of the resolution we've approved today in the Parliament, which I supported,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 sve učinili kako bi mladi znali što se dogodilo sa holokaustom, da bi znali što se događa, da bi e, bili upoznati. Ja također odajem počest onima koji su preživjeli holokaust e, kako bi mladi danas razumjeli što se dogodilo tako da kada kažemo nikada više, to stvarno treba značiti nikada više i ništa drugo. Hvala gospodine Palmer. Gospodin Vince. Gospodine predsjedatelju, dame i gospode, Europa mora se sjećati tako da se strašna događanja i zločini do kojih je došlo u 20. stoljeću ne ponove niti komunistički zločini niti nacistički e, zločini. E, mi smo prošli i kroz fašizam i kroz 50 godina e, komunizma. Moja generacija je samo djelomično ovdje pogođena, ali moji roditelji i bake i djedovi jesu patili imamo e, zakon koji traže da se vrate e, oduzeta dobra, ali to se uvijek ne čine. E, tako da u središnjoj Europi imamo zastoj, zastar od 50 godina, 50 godina kasnimo u mentalitetu kohezijski e, fondovi mogu nam pomoći. Međutim, ta ideja nikad više, to je ono do čega nam je stalo, to je ideja koju moramo ponavljati i prenijeti na buduće generacije. Hvala. E, ja sam podržao e, ovu rezoluciju kako bismo doista zaboravili, kako bismo se uvijek sjećali E, e, žrtava totalitarizma. E, moji roditelji mojih, moje supruge su prošli kroz holokaust i važno je da to nikada ne zaboravimo. Mi, Evropljani, smo ujedinjeni. Ujedinjuje nas naša zajednička povijest, zajedničko sjećanje. Odlučni smo za e, bolju budućnost. Međutim, ovdje samo govorimo o nasilju Evropljanja protiv drugih Evropljanja. Međutim, e, Evropljani su počinili e, strahote i drugdje u Aziji, u Africi i u Americi. I mi tražimo da se sva ova zlodjela pamte jer e, to je nešto e, što dugujemo našim predsima. Hvala. Gospodin Henan. Hvala. Prije 80 godina pola milijuna e, vojnika crvene vojske su ušli u Poljsku. Oni su e, napali e, e, Poljsku i to tako što su ih iznenadili. Oni su trebali pomoći Poljskoj u borbi protiv nacizma, ali onda je postalo jasno što se događa. Sovjeti su pozvali njemačke novinare da e, im se pridruže nakon borbe protiv e, kapitalizma. Ovdje se radi o jednoj selektivnoj amneziji u odnosu na sovjetska zlodjela koji se mogu poistovjećiti sa nacističkim. Stalno e, govorimo i stalno slušamo da nas je crvena armija e, oslobodila. Međutim, kako to uopće možemo reći? Budući da su oni bili na istoj strani kao i nacisti. Oni su bili na istoj stranici, na istoj strani. Hvala gospodine Hanan. Gospodin Zanoko, hvala. Ja sam glasala protiv ove rezolucije, iako se slažem s nekim dijelovima jer mislim da ne možemo po reći da su nacisti i e, komunisti isti e, vrag je samo jedan, a to je nacistička ideologija. Ja sam e, protiv pojednostavljenja povijesti drugog svjetskog rata koja proizlazi iz ove rezolucije gdje su e, bilateralni sporazumi koji su e, potpisani puno prije 23. kolovo za 39. Moja obitelj je bila žrtva nacista i deportacija. ponavljan. vrag je samo jedan, a to je nacistička ideologija. Hvala. Hvala. A sada gospođa Ward. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam e, već pet godina e, članicom odbora za kulturu i sada sam potpredsjednica istog odbora. Uvijek e, mislim da je važno da se sjećamo naše teške povijesti Erasmus Plus ili All Creative Europe projekt. Ja sam ovdje zbog toga što Kenny Chaplin, rođak moje majke, je na u grobu na sjeveru Francuske jer je poginuo kada mu je bilo 18 godina boreći se protiv e, fašizma. Europa si ne može priuštiti novi svjetski rat. To bi nas koštalo previše. Došlo je do velikih razaranja u Europi i e, da trebamo zajednički nastaviti suradnju sa europskim zemljama. Došlo je do prijelomne e, za, zaokreta u Europi, pa zbog toga e, podržavam ovu rezoluciju, kao što podržavam reko, pomirenje, međukulturni dijalog, suradnju i Hvala lijepa i time smo završili sa obrazloženjem glasanja o rezoluciji o važnosti sjećanja za budućnost Europe. I prelazimo na glasanje na, prelazimo na obrazloženje glasanja rezolucije o stanju legislative kod pranja novca. Kolegica Šojdrova. Legislative proti špinavih Hvala vam. Dakle, govoreći o ovom stanju provedbe zakonodavstva o sprečavanju pranja novca, ovo je jako važno pitanje tu su Panama Papersi s kojima smo upoznati, znamo o kakvoj se borbi e, protiv pranja novca radi. Imamo deset europskih država koje još nisu provele direktivu o borbi protiv pranja novca. Ja sam e, jako sretna što moja zemlja, Češka republika, nije na tom popisu zemalja. Ovdje trebamo inzistirati kako bi to zakonodavstvo bilo provedeno i kako bi različiti bankovni sustavi mogli prikupiti sve nužne informacije. No, nažalost, suočeni smo s sljedećom situacijom. Naime, pranje novca nema granica, ne poznaje granice i zato trebamo imati na europskoj razini i svjetskoj razini e, nužnu suradnju. Hvala gospođo Šojdrova, gospođa Obri, imate riječ. Najljepša hvala predsjedavajući. Ova rezolucija važna je, 1% BDP Europske unije uključen je u sumničave financijske aktivnosti. To je ekvalenta godišnjeg proračuna Europske unije. Dakle, ljudi koji e, varaju poreze e, i e, teroristi ovise o tim sumnjivim operacijama. Zato borba protiv pranja novca mora biti čvrsto rađena. Skandal Deutsche Banke i svih drugih koji su uključeni u aferu pranja novca od preko 200 milijardi eura ukazuje na slabosti europskog sustava za borbu protiv pranja novca. Europska bankovno tijelo EBA pokazala je koliko je nevjerojatno nemoćna eh, jer nije donijela nikakve mjere. Ova rezolucija koju čija sam su potpisnica bit će, nadam se, prva etapa u važnoj borbi protiv eh, pranja novca na europskoj razini. Treba će naravno ići još dalje i moći ćemo djelovati učinkovito bez e, iscrpnog popisa poreznih oaza, odnosno nećemo, jer mnoge od tih oaza, notornih oaza su usred Europske unije. Dakle, ako se ne obrušimo na njih, svaka politika bit će osuđena na propast. Hvala, gospođo Obri. Kolega Morel nije tu, dakle prelazimo na kolegu Polčaka. Pa stoga ide zadnji, kolega Džambaski, ovih prije nema. Mikro. Mikrofon molim. Uvaženi kolege, ja sam ostao suzdržan. Naravno da podržavam e, operaciju borbe protiv pranja novca, ali neki od elemenata ovog teksta su u nadležnosti država članica. Mi ovdje govorimo o agenciji koja bi se borila protiv ovoga ili onoga problema, ali odlučivanje o stvaranju agencije ne može biti rješenje. Kategorički, kažem, se protiv tome moramo biti obazrivi, moramo slijediti zakonodavne mjere, a da ne posežemo za njima kako bismo stvarali političke ciljeve za borbe protiv nekih zemalja. U ovom slučaju se borimo protiv Poljske i Mađarske, koliko se meni čini. Hvala lijepo kolega Čampaske. I s time smo završili sa obrazloženjem E, glasovanja o rezoluciji o stanju legislative na području borbe protiv pranja novca. I time smo došli e, do kraja prijepodnevnog zasjedanja. Želim vam svima dobar tek i prekidamo do 15 sati. Pani predsjedateljici. Uh, Dobar dan kolege. Nastavljamo sa uh, sjednicom plenarnog sastava. Protokol jučerašnje sastanke i tekst koji je usvojen su na raspolaganju imali komentara. Dakle, protokol je usvojen. imam i još, još jednu najavu. Socijaldemokratski klub je obavijestio predsjednika o odlukama koje se odnose na izmjenu e, kandidata, odnosno imenovanih u izaslanstva. Marijana Vin zamijenit će Čabu Molnara u izaslanstvu za odnose sa državama jugoistočne Europe i e, državama ASEANA. Čaba Molnar zamijenit će Marijanu Vint u izaslanstvu za odnose sa Korejskim poluotokom te odluke stupaju na snagu dana objave, na dan objave. Sljedeća točka na dnevnom redu je komisijina izjava o prijetnjama statusu dobrovoljnih vatrogasaca u Europskoj uniji. I mola bih riječ sad da uzme prvo u ime komisije povjerenica Tyson. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedajuća. Časni zastupnici, nastup e, ove izjave zapravo odražava našu brigu koja postoji u nekoliko zemalja članica, posebno u Francuskoj, o posljedicama po dobrovoljne e, vatrogasce unutar Europske unije koji će na njih imati dakle presuda Europskog suda od prošle godine u Mac Black slučaju. Ja naravno mogu to razumjeti i naravno, međutim komisija ne može govoriti u ime suda niti utjecati na sud. Međutim, vjerujte nam, mi apsolutno pratimo situaciju sa svim službama koje pomažu kod katastrofa, hitnim službama, uključujući jasno i dobrovoljne vatrogasce. E, vatrogasci su ključni faktor zapravo svih naših pogotovo dobrovoljni vatrogasci, kompletne civilne službe i pomoći u slučajevima katastrofe. Diljem Evropske unije e, vatrogasne službe su generalno jedna mješavina profesionalnih snaga skupa sa dobrovoljnim vatrogascima a sastav tih službi je vrlo različita u zemljama članicama. Na primjerice 80% francuskih e, vatrogasaca su dobrovoljci, a u Njemačkoj i Austriji još više dobrovoljnih vatrogasaca. A recimo u Grčkoj ili Bugarskoj uglavnom su vatrogasne službe profesionalne. Da budemo na čisto, ova presuda koju je Europski sud donio ne obvezuje zemlje članice na posebnu mješavinu određenu, dakle omjer profesionalnih prema dobrovoljnim vatrogascima, ali sasvim sigurno ih ne obvezuje da se oslobode sad kompletno dobrovoljnih vatrogasaca u cijelosti, jel? ili da sve dobrovoljce tretira na isti način kao i profesionalne vatrogasce. Glavno pitanje te presude, glavna stvar je zapravo vrijeme odmora i to posebno pravo na odmor koje imaju vatrogasci. I sada, prema toj presudi, zna se da vatrogasci trebaju živjeti u blizini samog mjesta gdje je vatra izbila recimo i da moraju moći doći do vatrogasne postoje unutar 8 minuta. E sad to su one specifične određenja i ograničenja koje nam presuda donose. I prema tome, on, to je naravno, tek na te vatrogasce profesionalne se gleda kao na one na koje se europsko zakonodavstvo o radnom vremenu može i primjenjivati. Međutim, kod te točke E, presuda nam zapravo ništa novo nije dala. Jer čitava jedna duga sudska praksa govori o tome da li se nekog e, tretira profesionalcem ili ne, ovisi o okolnostima. Jer ako se bavi recimo takvim aktivnostima u kojima je još i podređen nekom drugom u cijelom lancu hijerarhijskom i prima naknadu, to se naravno gleda kao profesionalna djelatnost. U ovom slučaju konkretnom u kojem je sud donio presudu, sud je rekao da su te uvjeti bili ispunjeni. I sad nakon te presude su mnogi došli do zaključka da je evropska praksa učinila dobrovoljne vatrogasne službe nemogućim, jer će se na njih kakti primijeniti onda kompletno evropsko zakonodavstvo sve direktive o radnom vremenu i radnicima. Međutim, to nije točno. Ovo je bilo specifičan slučaj. Ponavljam. I stoga Svaka specifični slučaj mora biti procijenjen u odnosu na kriterije za kvalifikaciju e, radnika kako je to sud utvrdio. A što se tiče onda radnog vremena, onda se to tek primjenjuje kao i odredbe o vremenu, vremenu odmora. Što e, tu nam, a međutim direktiva jako, jako puno fleksibilnosti daje pogotovo kod ovakvih službi kao što su vatrogasci ili službe za pomoć u katastrofama i hitnim situacijama zemlje članice osim toga smiju odobriti našim svojim radnicima da recimo e, koriste, koriste pod izvjesnim uvjetima ako je hitna situacija, ako je požar opt-out opciju kod one obaveze da se ne smije duže od 48 sati raditi prije uzimanja obaveznog odmora. Dakle, tu ostaje potpuno velika sloboda zemljama članicama. Ukratko na kraju, svaki slučaj se mora individualno procjenjivati kako bi se osiguralo da se ničim ne zaobilazi europsko zakonodavstvo i slobode, ali da se istodobno ne ugrozi status dobrovoljnih vatrogasaca. Dakle, ne znači da će Prvo, dobrovoljni vatrogasci biti automatski tretirani kao profesionalni radnici i da se na njih nužno odnosi sve, a ako su čak i kad se tretiraju kao radnicima, ponovno postoje specijalni uvjeti kad se zbog hitnih situacija ili požara kod dobrovoljnih vatrogasaca drugi uvjeti poštuju i primjenjuju onda naravno izuzeća koja su predviđena europskim zakonodavstvom. Hvala lijepo, sad ćemo imati govornike u ime klubova. U ime u ime Pučana, tri minute. Hvala predsjedniče, povjerenice, dragi kolege. Požari, poplave, nesreće, spašavanja, pomaganja u nesrećenima, usluge koje pružaju dobrovoljni vatrogasci je dug, popis usluga je dug i sve je duži iz godine u godinu. Događaje ove godine su nas podsjetili da su oni od ključnog značaja u našoj svakodnevici bilo da se radi o zaštiti građana, poduzeća ili ruralnih područja. Dobrovoljni vatrogasci također sudjeluju u stvaranju socijalnih veza, osobito u ruralnom području. Njihov građanski, altruistički angažman je nužan za solidarniju Europu. U Europskoj uniji ima 3,5 milijuna E, vatrogasaca, među njima je veliki dio su dobrovoljci. U Francuskoj oni predstavljaju 80% dobrovoljci i sami odrađuju dvije trećine vremena us, pružanja usluga zaštite. Dragi kolege, ovdje stvarno treba e, moramo se alarmirati jer ovaj model dovodi stvar u veliko pitanje. Dakle, odluka Europskog suda iz veljače 2018. je kvalificirao E, radno vrijeme, e, situaciju kada je e, belgijski dobrovoljni vatrogasac bio na dežurstvu doma. To je priznato kao radno vrijeme i on je morao dobiti naknadu. Dakle, ako to uđe u sudsku praksu, naravno to ćete dodatno precizirati, ali onda se bojimo da bi to mogu stvoriti velike probleme i uključiti ih u direktivu o radnom vremenu. Dakle, zbog obveza koje određuje ova direktiva o vremenu odmora, rada, godišnjeg i tako dalje, to bi onda učinilo njihovu aktivnost e, dobrovoljnih vatrogasaca nekompatibilnom sa e, drugim e, plaćenim poslom. Dakle, postoji opasnost da se dobrovoljni rad pomješa sa radom ako tome tako bude, onda ćemo time stati u kraj našem modelu e, spašavanja e, i pomoći ljudi i onda je kraj općenito sa dobrovoljnim e, aktivnostima i to bi bilo doista dramatično zbog pravne sigurnosti koja je bila stvorena. Dakle, Europa naravno treba promovirati različite vidove dobrovoljnog rada i zajamčiti sigurnost građana i tu smo onda ali ovdje, ovdje možemo stvoriti situaciju koja je bila u potpunosti suprotna. Dakle, to je razlog zašto se ja i kolege ovdje nazočni danas mobiliziramo, ali isto tako, isto to vrijedi i za sve e, kolege iz redova Europske pučke stranke i tražimo da poje primjene ove direktive bude pojašnjeno, tražimo od Europske komisije da učini što je potrebno kako bi se zajamčila pravna sigurnost sustava dobrovoljnih vatrogasaca. Hvala. A sada u ime e, socijaldemokrata u Europskom parlamentu na 8 minuta gospodin Brglez. E, puno hvala predsjedajuća, štovane dame i gospodo. Iako je ovo zadnja rasprava u okviru ovog našeg plenarnog zasjedanja, mislim da je ovo jedna od najvažnijih rasprava i to pogotovo za socijaliste i socijaldemokrate. Jer ovdje je u pitanju solidarnost, a solidarnost je jedna od naših najvažnijih temeljnih vrijednosti nas u Europskoj uniji. I to prema članku 2 Europskog ugovora. A s druge strane u pitanju je i dobrovoljna pomoć drugima. Prema tome te dvije vrijednosti su doista neizostavni dio europskog modela života. U mnogim dijelovima Europske unije dobrovoljne vatrogasci su ujedno jedan od stupova dobrovoljne pomoći u situacijama prirodnih katastrofa. Ima dugu tradiciju. Evo recimo u Sloveniji ćemo ove godine obilježiti 150 50 godina od kad postoje dobrovoljni vatrogasci. I mi smo inače e, država u EU koja ima najveći broj dobrovoljnih vatrogasaca u odnosu na broj stanovništva. Dakle, 150 tisuća operativnih dobrovoljnih vatrogasaca u odnosu na naš broj stanovnika. U nekim državama postoje čak 90 ili više posto od ukupno vatrogasnih snaga su dobrovoljni vatrogasci. Prema tome, ta kombinacija profesionalnih vatrogasaca i s druge strane dobrovoljaca je zapravo jedna adekvatna, jedino tako možemo dati dobro reagirati kod velikih požara ili velikih, velikih prirodnih katastrofa kao što su i poplave i sve ostalo, potresi tako da i to kako u urbanim centrima tako i u ruralnim sredinama. E, mi znamo da se vatrogasci među e, profesijama koje postoje e, visoko cijene imaju jedno vrlo visoko uživaju veliki kredibilitet i povjerenje stanovništva a oni isto tako pridonose javnoj sigurnosti i djeluju uz okviru zaštite za katastrofa Naravno, postoje tu razlike kako je u kojoj zemlji je ta dobrovoljna vatrogasna služba organizirana, ali posvuda je to jedna vrlo plemenita plemenito zvanje, plemenita misija. I ljudi koji se time bave to provode i rade bez naknade ikakve financijske i to rade u svoje slobodno vrijeme. Prema tome, ako nisu plaćeni, onda se to ne može nikako smatrati profesionalnim zaposlenjem. A s obzirom da rade besplatno, onda znamo da to tim više zaslužuje naše visoko poštovanje i našu hvalu. Inače, to sve spada u nadležnosti zemalja članica, čitavo to pitanje vatrogasnih službi. Ali našim odlukama mi zapravo u zemljama i zemalja članica djelujemo i na naše zastupnike ovdje, a i djelujemo zapravo i ne uvijek pozitivno na općenito status njihov u Europi. E, Europska direktiva iz 2003. godine je donesena kako bi se zaštitila prava radnika i zaposlenih u Europskoj uniji. daju, te direktiva i ta legislativa daje minimalne zaštite na radu, minimalne uvjete za zdravlje, odmor i tako dalje. I naravno određuje minimalno vrijeme odmora koje je nužno da bi radnici u Europi bili zaštićeni i sigurni. Međutim, prema e, najnovijoj e, po presudi Europskog suda u slučaju Marca koja je rekla da je i dežurnost koju se doma imaju dobrovoljni vatrogasci, da se to uračunava u radno vrijeme, a to bi onda značilo za naše dobrovoljne vatrogasce da one 48-satni sat mogu prekoračiti. Jer mi znamo da je prema Europskoj direktivi maksimalno 48 sati radnog vremena za to predviđeno. A nakon toga bi morali imati 11 sati obaveznog vremena e, odmaranja, odmora. I to je jasno vrlo velika opasnost za zemlje koje u EU koje su izložene stalno prirodnim katastrofama. Međutim, kao socijaldemokrat sam apsolutno uvjeren u tom da je postojeća zaštita, definicija zaposlenika i buduća zaštita barem isto tako važni i da se neće uzajamno isključiti. Ono jedno se ne može žrtvovati na račun drugog pravne odredbe se moraju poštivati, ali moramo gledati kako ćemo to tumačiti kako bi oba aspekta jačali. Naravno, postoje tu i druge recimo zvanja koja djeluju kod elementarnih nepogoda ili katastrofa i koje onda ne mogu se baziti toliko na radno vrijeme koje je predviđeno direktivama jer mi znamo da požar kad nastane pogotovo u urbanom centru se ne može gledati na tih 48 sati ali upravo to usklađivanje profesionalnih obaveza sa djelatnošću u dobrovoljnim vatrogascima, dobrovoljnog vatrogasca moramo omogućiti. Jasno, mora se poticati i zapošljavanje jasno i oprema, opremanje svih vatrogasaca, ali i vatrogasnih. E, projekt kojeg je Evropska unija tu predvidjela i Centar za koordinaciju recimo mjera, poduzimanja mjera u hitnim slučajevima katastrofe su upravo jako dobre mjere kako bi se u takvim, e, u takvim situacijama mogla učinkovito pružiti solidarna pomoć i mi imamo recimo, mi smo stvorili dakle tu stanovite E, stvari na razini Europske unije koji dopunjavaju mjere i mogućnosti zemalja članica i kojima se isto tako bolje koordiniraju postojeći resursi. Međutim, i tu se mora poštivati načelo subsidijarnosti i mora se izbjegavati centralizacija jer mi znamo da je to još uvijek u nadležnosti država članica. Ne smiju to biti nadnacionalna, supranacionalna rješenja, nego se moraju nacionalne tradicije poštivati. Ne smije se uzadirati u sustave koji dobro funkcioniraju, u koje imamo povjerenja.

ali evo mene to zapravo ispunja velikim optimizmom što je kandidat za povjerenika za e, Janis Lenovčić koji će biti povjerenik za krizne situacije i krizni menadžment jako dobro upućen u tu situaciju, vrlo stručan za to. I zato sam zapravo siguran i uvjeren da će dobrovoljna vatrogasci imati dobiti adekvatan okvir u mehanizmima Europske unije i da će se njihov status zagarantirati i raščistiti u svim zemljama članicama. Ali na napominjem ponovno da to nije nikakva vrsta zaposlenja ni posla biti dobrovoljni, e, dobrovoljni vatrogasaca. Na temelju ovih dilema koje su nastale nakon presude Europskog suda prošle godine kako tumačiti onda europsko zakonodavstvo, mi ne možemo sad e, nikakva takve stvari donositi i odlučivati za naše, dakle pre tome podvrgnuti direktivama i naše dobrovoljne vatrogasce. E, mi možemo eventualno na 35 sati e, radnog vremena tjedno to reducirati kod dobrovoljnih vatrogasaca. Stoga bih ja apsolutno e, preporučio da mi jednu vlastitu direktivnu potaknemo donošenje direktive koja bi regulirala upravo takve izuzetne situacije kod, u trenucima katastrofe. Naravno, postoji tu i onda bi se predvidio i na minimalni standard zdravstva i eventualno premije ili nadoknada štede svim dobrovoljnim e, vatrogascima. Jer mi znamo da dobrovoljni vatrogasci veliku, stvar čine za društvo. A mi smo kao parlamentarci Europske unije obavezni nešto vratiti dobrovoljnim vatrogascima Hvala puno. Sljedeći govornik je u ime obnovitelja Europe na tri minute gospođa Ulrike Müller. Gospođo predsjedajuća, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege, zapravo se mogu samo složiti sa svojim prethodnicima. Jednu takvu novu odvojenu direktivu bismo morali provjeriti i razmisliti o njenom iniciranju, jer mislim da bi bila jako sretna da to donese sigurnost planiranja i života za naše dobrovoljne vatrogasce. U mojoj državi Njemačkoj imamo trenutno 1,1 milijuna aktivnih vatrogasaca, a 95% od tih 1,1 milijuna su dobrovoljni vatrogasci. A imate zapravo samo recimo stotinu, na svakih stotinu profesionalaca dođe 24 tisuće dobrovoljnih. Ja osobno dolazim iz jako ruralne sredine u Bavarskoj, Oberalgoj, i dakle nama je sljedeća profesionalna postaja 150, vatrogasaca profesionalnih 150 km daleko u prvom gradu Augsburgu. A, ali počasni vatrogasci se ne odnose samo na vatrogasne službe, nego u cijeloj Njemačkoj imate 1,8 milijuna dobrovoljnih e, pomagača u katastrofi situacijama prirodnih katastrofa i sličnom. U mojem Bavarskoj je 470 tisuća imate spasitelja, od toga je 450 tisuća njih dobrovoljno radi kao spasitelji i pomagači u situacijama katastrofe. To vam najbolje pokazuje da je upravo dobrovoljna služba tvori onu kralježnicu kompletne naše pomoći kod požara i katastrofa, ali ne samo to, nego upravo u ruralnim sredinama dobrovoljni vatrogasci su središte i društvenog života. Jer vidite, kompletna razmjena informacija, e, razmjena informacija i koordinacija svih odnosa bez obzira na klase i kaste tog društva se događa u tim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i to moramo zaštititi. Dakle, počasni vatrogasci trebaju ispunjati, a ne da ljude frustriraju. I sad, mislim, moji su prethodnici već govorili o tome kako se tumači presuda i koji je problem s radnim vremenom. Mi se moramo, dakle, osigurati da se to recimo se radno vrijeme dobrovoljnih e, vatrogasaca i pomagač slučajevima katastrofe ne bude obračunato jednako kao kod ljudi koji rade za plaću profesionalnih službi. U Njemačkoj smo godinama polazili od toga da dobrovoljne službe neće pasti pod područje primjene direktive. A sad imamo ovu presudu su Europskog suda koja nas jako brine i koja dobrovoljne vatrogasce zapravo ne smije, ne bi smjela, ali definira donekle vatrogasce dobrovoljni kao normalno zaposlenje. A nama treba i ja, pravna sigurnost i jasnoća za naše dobrovoljne vatrogasce. Nažalost, u ovom trenutku ne vidimo kamo dalje i kako dalje i sad nam preostaje samo da E, zapravo svim tim počasnim vatrogascima preostaje nadati se da će Europska unija naći pravo rješenje i okvir. Vidite, naša tradicija dobrovoljnih vatrogasaca se apsolutno potvrdila i sve ima važnu funkciju u ovom sve kompliciranijem e, društvenom tkivu u kojem živimo i ovom sklopu. Prema tome moramo se potruditi da dobrovoljno vatrogastvo ostane moguće u čitavoj Europi bez ikakvih ograničenja ni uvjeta. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je u ime IDEA na tri minute gospodin Rajl. Gospođo predsjedajuća, gospođo povjerenice, dragi zastupnici, 14 članova ovog parlamenta želim pozdraviti i među njima predstavnike dobrovoljne vatrogasnih službi. Dobro da ste i vi našli put do Strasbura, vi dobrovoljni vatrogasci, da se zaštitite svoju budućnost. O čemu govorimo? Govorimo o dobrovoljnim vatrogascima Europe, a time i sigurnosti Europe kroz Ja sam ovdje nov i računao sam da će se ovdje raspravljati o nečemu i donositi se o nečem što će ljudima pomoći, a ne štetiti. Bojao sam se da će biti drugčije i sad šta sam doživio, doživio sam ovdje grozne stvari, još puno gore nego što sam se bojao. Jer kad vidimo ovu važnu temu, da se ovdje o toj važnoj temi raspravlja u zadnjeg dana u 3 sata i 15-20 minuta u kojem se u cijeloj dvorani nalazi možda 14 zastupnika. Pa o čemu mi govorimo? To vam nije važna tema. Čuli ste malo prije, 1,1 milijuna ima ima vatrogasaca u Njemačkoj, toga je 95% dobrovoljnih. I oni obavljaju jedan nevjerojatno važan posao. Tu nije u pitanju samo sigurnost, nego i društveni život, jer oni su upravo sukus, oni su bita kompletnog društvenog života, recimo i kulturnog života u ruralnim sredinama, kao što znamo. A taj angažman, njihov ogromni angažman zahtjeva našu podršku. Mi stalno govorimo da želimo njima pomoć, a sad upravo činimo suprotno. I kad govorimo o toj temi, da se recimo kod njihovo radno vrijeme podvrgne dakle pod primjenu direktive pa kako će to izgledati? A šta je onda recimo E, kad oni imaju svoje proslave, ako imaju proslavu u karneval ili recimo proslava lovačkih dana ili bilo koja druga proslava u vatrogasnom domu, o im se i to onda uračunati u radno vrijeme možda, to zbog čega cijelo selo i cijela regija onda živi. Ali mi govorimo ovdje o potpuno stranim, dalekim temama koje nikog ne zanimaju de facto, mi sami vrlo često stvaramo probleme i krivo tumačimo i to je inače često se događa u Europskoj uniji. Stoga se trebamo korigirati, ja vas upozoravam maknite se od dobrovoljnih vatrogasnih službi, nemojte ih pokušavati regulirati, pogotovo ne na ovaj krivi način. Najpša hvala sljedeći govornik u ime Europskog kluba zastupnika konzervativaca i reformista, gospodin Bruđinski. Izvolite, imate dvije minute. Hvala, predsjedavajuća. Dragi kolege, u Poljskoj često se kaže da kada dođu promjene u gradove, da su prvi na udaru vatrogasci. Danas vatrogasna društva u povijesti naše zemlje, u povijesti Europe, predstavlja nešto doista staro. I rasprava koju vodimo ovdje danas ukazuje, evo još jednom govorim, e, koristim e, izraz e, koji se koristi u Poljskoj, dakle mačiće se baca sa, prve se mačiće baca s vodom. Dakle, u biti treba pustiti ljude. Oni su tu generacijama, pružaju uslugu pomoći, spašavanja svojim bližnjima, svojim susjedima. Evo brojki u Poljskoj. Imamo 16 tisuća vatrogasnih postaja. Imamo danas 4 tisuće 300 postrojbi koji su tu kako bi pomogle jedne drugima. Ogroman broj vatrogasaca može izravno sudjelovati u svim operacijama spašavanja, a ukupno imamo 17 vatrogasaca koji su članovi udruga, a i oni spašavaju druge, pa i djecu. Vatrogasci u svojim e, kućama, gradovima, općinama, selima, svugdje su prisutni. Prisutni su prevashodno u ruralnom području i to kako bi se su stvarale veze, društvene, socijalne veze. Vlast koju sam imao čast e, predstavljati kao ministar unutarnjih poslova zadužen e, i za dakle vatrogasna društva, dakle bio u vladi e, pravda i prava i pravde. Dakle, pokrenuli smo e, reformu kako bismo što bolje pomogli vatrogasnim društvima. Evo za kraj, zaključno želim reći da trebamo pomoći vatrogasce, neka ih Bog blagoslovi i njihov zaštitnik Sveti Florijan ih uvijek štiti. Hvala. Sljedeći govornik e, u ime Guja e a tri i pol minute, gospođa Peltije ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Danas u ovoj vječnici sam oduševljena jer evo pokušavamo učiniti vidljivima nevidljive. Mi smo se navikli vidjeti vatrogasce, ali ih više ne vidimo. Govorimo o muškarcima i ženama koje svak, svaki od nas vidio negdje uz cestu ili e, crne očađi. Dakle, oni su posvećeni u potpunosti svom poslu i zato je to moguće. O kome dakle govorimo? O muškarcima i ženama koji se uvijek javljaju na pozive u pomoć u velikim gradovima, u seocima, kiš, bila kiša, bilo vjetar, snijeg. U svakom trenutku kada vi, vaši bližnji, vaši prijatelji, svi građani i sve građanke, kada god vam zatreba pomoć, oni će biti tu. Možda će doći čak i da spase vaš život. Ti muškarci i žene su dakle vatrogasci. Još Jučer, dragi kolege, ako ste išli dakle, sredstvima javnog prijevoza, poput mene niste mogli promaknuti, nije vam mogla promaknuti ta naslovnica. Danas im je crno pred očima i ja mislim da je došao trenutak da im se zahvali ovoj vječnici i da im se oda počast. Posjećam da u Francuskoj ima jedan štrajk e, i ja im pružam e, svoju apsolutnu podršku. U Francuskoj, kao i u većini država članica, velika većina intervencija, veliku većinu intervencija provode dobrovoljni vatrogasci, dakle 80%. Da, oni dobivaju naknadu i to je stvarno minimum, ali kad ćemo im pružiti i odati pravo priznanje koje zaslužuju? Tijekom svog rada nema nikakvih doprinosa za mirovinu, nikakvih doprinosa za opasnosti kojima su izloženi nemaju nikakav zaštićeni status. Ne možemo prihvatiti i pristati da i se iskorištava e, do neograničeno. A posjećam vas, vas da je naša, da je njihova sigurnost naša odgovornost. Razgovarala sam s Erikom Litvinom iz Atlantskih Pirineja i koji mi je ispričao jednu priču koju ću vam ja sad prepričati. Dakle, jedan mladi dobrovoljni vatrogasac od 21 godinu izgorile su mu e, ruke, šake, bedra dok je spašavao od smrti svog kolegu. Danas taj dobrovoljni vatrogasac mora refundirati 9000 eura. Zašto? Zato što je e, medicinski stručnjak procijenio da to nije napravljeno u okviru njegova posla. Dakle, posljedno pitanje da ste vi spasili tog čovjeka, vi koji ste se udobno zavali u svoje fotelje, stavite se na njegovo mjesto. Dakle, to je dupla kazna. Istovremeno je vaše tijelo povrijeđeno i vaš novčanik. Samo zato što ste obavili svoju dužnost. Dakle, vratimo se na dobrovoljni rad. Dakle, taj status je doveo u pitanje, doveo u pitanje Europski sud pravde koji E, priznaje dakle status radnika sukladno sa direktivom e, o radnom vremenu. Dakle, evo, možemo, dakle, ta promjena statusa zahtjeva dubinsku promjenu statusa dobrovoljnih e, vatrogasaca. Vidim već mnoge da traže izuzeće od direktive. Ja im svima kažem griješite i tekako griješite. Status dobrovoljca nije rješenje. Treba se vratiti na uslugu i opće dobro. Dakle, za kraj, oni koji nas štite danas trebam, trebaju našu zaštu i da njihov slogan e, spasiti ili umrijeti ne smije postati spasiti i umrijeti. Hvala sada gospođa Brune, ima tri minute u ime Rinju. Hvala predsjednice, gospođo povjerenice, dragi kolege. Dopustite najprije da zahvalim komisiji na njihovoj komunikaciji koju smo i tekako čekali, barem ja. Jer se ovdje radi o osjetljivoj temi i jer se radi o sustavu pružanja pomoći i spasa. Dakle, ovo je, ja sam nova zastupnica, ovo je moj, moje prvo obraćanje na plenarnoj u Europskom parlamentu. Dopustite da, dakle, insistiram na tri stvari. Prvo, imamo pol milijuna dobrovoljnih vatrogasaca u Europskoj uniji čiji rad doista pozdravljam, kao što su to uradili i kolege. Pozdravljam njihov rad u trenutku kada klimatske promjene izazivaju sve veći broj e, prirodnih katastrofa i, moramo imati u tom u tim više e, u vidu odluku, odnosno presudu Macak, dakle, koja smatra da je dežurstvo u vlastnom domu e, radno vrijeme. No, to nije situacija svih dobrovoljnih vatrogasaca. U tom kontekstu ovo prvo pojašnjenje više nego dobrodošlo i hvala vam na tom pojašnjenju, povjerenice. Prelazim sada na drugu točku. Pažljivo sam vas, sam vas slušala, povjerenice, i primijetila sam da komisija smatra da treba imati u obzir specifičnosti nacionalnih modela. Također sam vas čula kako ste s pravom podsjetili na značaj načela subsidijarnosti i to me veseli. Takav pristup treba bi omogućiti da se očuva materijalna organizacija naših e, službi spašavanja i očuvati nepromjenjenu mogućnost da se mobilizira muškarce i žene u slučaju hitne potrebe u cijeloj Europskoj uniji. I to je ono što e, i ja želim, zašto se zalažem. I treće je općenitije prirode. Dakle, današnja rasprava pruža mogućnost da se podsjetimo na apsolutnu obvezu da se sačuvaju mehanizmi civilne zaštite prikladnim europskim instrumentima. Trebamo više potaknuti koordinaciju naših raznih službi e, spašavanja i konsolidirati europsku civilnu zaštitu i udružiti e, svoju ekspertizu. Za kraj želim e, reći da e, mi je sada lakše zahvaljujući ovom, ovoj, ovoj razmjeni gledišta. Dakle, očuvajmo našu civilnu zaštitu i pomoć koji su prvenstveno utemeljeni na altruizmu i dobrovoljnom radu i tako jamče dakle, e, mogućnost spašavanja ljudi. Za takvu se Europu borim, za Europu koja uvijek bolje štiti svoje građane, koja podržava različite vide angažmana u društvu koja omogućuje konkretno građanima e, da se pokaže što je dakle solidarnost. Hvala. Sljedeći govornik ima dvije minute, radi se o gospodinu Ruževu. Hvala predsjednice. Dragi, ali jako rijetki kolege, Hrabrost i predanost, to je deviza dobrovoljnih vatrogasaca i te dvije riječi su nas podsjete kada je potrebno svakodnevno muškarci i žene, dobrovoljni vatrogasci i profesionalni vatrogasci su spremni žrtvovati vlastiti život kako bi zaštili naš. Svakodnevno Francuzi, poljoprivrednici, poduzetnici malih i srednjih poduzeća između ostalog navlače svoje uniforme vatrogasaca kako bi nam pomogli no opet hrabrost, predanost e, u korist e, e, zajednice je slabo je nagrađena. Svakodnevno ih se napada dok su na misijama. Dobrovoljni vatrogasci jako su usamljeni i necijenjeni, barem se tako osjećaju. Njihov položaj se po svemu sudeći nije poboljšao od zadnjeg govora Marine Le Pen o ovoj, na ovu temu prošle godine. Sudska praksa Europskog suda pravde omogućit će njihov, e, onemogućit će njihov rad iz proračunskih e, i građanskih e, odluka. Integralna profesionalizacija nije prihvatljiva. Svakodnevno spašavanje i krizno spašavanje neće više biti moguće na uštrb Francuza i našeg društva. Francuski model civilne zaštite utemelji se na dobrovoljnom radu koji predstavlja 80% vatrogasaca u Francuskoj. Svaka profesionalizacija nije niž poželjna, niti, niti moguća i stoga je nužno da se e, usvoji specifična direktiva tijekom ovog e, europskog saziva ulozi nisu samo političke prirode, dakle tiču se i drugih e, zemalja Europske unije, to se radi o izboru društva i vrijednosti. Dobrovoljni vatrogasac e, u to ulazi po vlastitom e, nahođenju kako bi zaštitio svoje sugrađane i teritorij. U kontekstu sve bržeg i sve većih civilnih kriza nužno je moći računati na angažman dobrovoljnih vatrogasaca svugdje diljem Europe. I zato u klubu zastupnika ide i stranci Rassemblement National mi e, stajemo na stranu dakle dobrovoljnih vatrogasaca Francuske. Hvala. Hvala vam gospodine Ruže. Pristajete li odgovoriti na pitanje gospođe Zalevske putem plavog kartona? Gospodine Ruže, ponavljam pitanje. Da li ćete odgovoriti na pitanje gospođe Zalevske koja... gospođe Zalevska, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajuća povjerenica, dragi kolege. Želim zahvaliti povjerenici najprije koja je iskazala poštovanje prema e, vatrogasnim službama i koja je istaknula raznolikost u Europskoj uniji i organizaciji funkcioniranja vatrogasnih e, društava. Mislim da prekomjerna pravila može samo e, naštetiti dobrovoljnim vatrogascima i to će biti doista štetno. U našoj raspravi trebamo uzeti u obzir specifičnost svake zemlje. Dakle, ja imam čast ovdje predstavljati Poljsku i mogu vam reći da e, tijekom tri zadnje godine bilo je puno problema koji su izbili zbog e, odluka koje su uzete, donesene i ponovno ističem da moramo poštovati više vatrogasce. Povećan je proračun vatrogasaca 30%, govornica je prekinuta. E, gospođo, e, po e, plavom kartonu ni, može se govoriti samo 30 sekundi, dakle vidim da niste htjeli postaviti pitanje, ste li imali pitanje? Govornica kaže da nije upoznat s tim pravilom jer je nova zastupnica. Ništa ne brinite, odgovara predsjedavajuća, sljedeći govornik minut i pol ima na raspolaganju gospodin Džambaskis. Hvala, drage kolege. Tijekom nekoliko proteklih godina bilo je jako puno događaja koje su ugrozile sigurnost građana. Tijekom posljednjih e, mjeseci i godina e, bili smo svjedocima velikim požarima koji su ugrozili živote i imovinu. Dobrovoljni vatrogasci su e, vrlo često profesionalni vatrogasci. Ovdje se radi o vrlo odgovornom poslu, on je težak i ne možemo dopustiti zakonodavstvu da ugrozi njihov status. Europski sud odlučio je da e, kada ste e, na pričuvi e, da je to zapravo radno vrijeme. To bi značilo da vatrogasci obavljaju E, imaju dva zaposlenja. E, to e, naravno ne ide njima u prilog. Direktiva o radnom vremenu pripremljena je za jedan drugi kontekste i ne bi trebala ugroziti i demotivirati dobrovoljne vatregosce. Ne smijemo dopustiti da nas e, ova presuda e, suda e, dovede u zabladu i da nas ugrozi kako ne bismo ugrozili samim time status dobrovoljnih vatroglasaca. Gospodin Zlotovski da, danas nas nema puno, ali mi smo predstavnici različitih klubova, različitih država članica, a svi želimo jedno te isto. Vatrogasci su važan dio e, službi sigurnosti svih država članica. To su hrabre osobe e, koji su altruisti i ugrožavaju vlastiti život za dobrobit drugih i zajednice. E, ovdje se radi o pravom jednom društvenom kapitalu i bogatstvo. U e, mojoj regiji imamo priče o vatrogascima koje su stare nekoliko stoljeća, 200 godina s obzirom na ovu današnju atmosferu, želim reći da se slažem sa kolegom iz socijalista koji je rekao da puno primamo od vatrogasaca, pa im stoga trebamo nešto i vratiti. Hvala. A sada ću ponovno dati e, riječ gospođi Tajsen komisiji. Hvala gospođo predsjedateljice. Poslušala sam vas, eh, dragi zastupnici, i nadam se da eh, ću moći odgovoriti na vašu zabrinutost u odnosu na dobrovoljne e, vatrogasce u EU koji su vrlo često dio civilne zaštite u državama članicama i oni doprinose e, i to je neupitno učinkovitosti ovaj, naše sigurnosti. I ja ih osobno jako poštujem. Organizacija i funkcioniranje tih usluga je nadležnost država članica. Svaka država članica ima svoje posebnosti i svoje potrebe. Međutim, trebamo štititi njihovu sigurnost i njihovo zdravlje i moramo biti sigurni da time što su oni dobrovoljci neće zaobići e, e, pravo rada, pa pravila koja postoje to omogućuje. Ja sam zadovoljna e, i biti ću svakako spremna omogućiti bolje kontakte i e, biti e, veza između država članica i e, suda. Direktivu je predložio Francuski senat i Francuski savez vatrogasaca. Ne znam je li ovo stvarno potrebno, ali jasno vam je i ja sam članica komisije koja je na kraju svog mandata i ja ne mogu tražiti od buduće komisije da pokrene e, takav e, prijedlog. Međutim, mogu vam e, dati neke ključne elemente kako da nastavite na rad na ovom važnom predmetu. Hvala lijepo. Hvala, gospođo povjerenica. Ovim se rasprava završava. Dobit ćete zapisnik početkom sljedećeg zasjedanja kako bi se zapisnik prihvatio. E, nemamo prijedloga rezolucije, a ovim e, završavamo rad plenarne sjednice Europskog parlamenta.